Your colleagues. Um. Danas je 36. dan naših prosjednih aktivnosti protiv jednostrano nametnutih i nepravednih uvjeta rada. Sa žaljenjem vas obavještavamo da prevođenje prekidamo točno predviđeno vrijeme. Hvala na razumijevanju. Pozdravljam gospođu Elke König, predsjednici Jedinstvenog sanacijskog odbora. 20. ožujka je posljednji puta bila s nama, a danas će nam predstaviti godišnje izvješće svog odbora za 2017. godinu. Pojavila se od prije godinu dana točno pred nama kada je SRB prolazio kroz prvu krizu i sada možemo sa zadovoljstvom reći da unatoč svim potreškoćama su uspjeli prevladati većinu prepreka. Što se tiče zanimljivih, razvoja događaja u Euroskupini i na Europskom vijeću tijekom posljednjih mjeseci, kao što znate, došlo je do sporazuma o zaštitnim mjerama za ESM. E to je nešto što nije u cijelosti novo, no postoje mnogi konkretni mehanizmi koji se moraju definirati, uključujući i pitanje upravljanja koja će učiniti razliku između programa i zaštitnih mjera. To je nešto što moramo razjasniti. Danas smo pokrenuli trijalog o reviziji eh, SRM uredbe i BRRD uredbe to je vrlo bitan datum za sanaciju, te ja sam siguran da ćemo voditi zanimljivu raspravu. Elke, imaš riječ, izvoli. Hvala, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici parlamenta. Jesam li ja posljednja prepreka između vas i ljetnog odmora? Nadam se da nekoliko sam razumjela planira se i putovanje u SAD prije ljetne stanke. Pa onda ću započeti. Kao, dakle, kao i uvijek s velikom zadovoljstvom biti danas ovdje s vama. E, rado ću odgovarati na vaša pitanja. Pozvana sam danas da vam predstavim naše izvješće godišnje, e, godišnje izvješće o djelovanju za 2017. godinu, no to je nešto što je zapravo već davno prošlo, te stoga bi željela iskoristiti ovu prigodu i osvrnuti se i na neke aktualne teme i na neke od političkih tema i kao što ste već spomenuli, Željela bih iznijeti svoje komentare o raspravi u tijeku, o paketu za umanjivanje rizika, kako se naziva, i o nekim drugim dosjejima. No, bez daljnje odgode započet ću 6. lipnja prošle godine SRB je imao prvi predmet sanacije koji se odnosio na e, banku Banco Popular u Španjolskoj. To je bio e, događaj od ključne važnosti i on je i tim predmetom smo dokazali da je SRB u sposobnosti učinkovito primjenjivati postojeća pravila i ispunjavati mandat uz minimalne posljedice po javne financije, gospodarstvo, e, javni sektor u e, predmetnim državama članicama. Još uvijek je mnogo posla pred nama i e, vratit ću se na Banko Popular i u 2018. godinu, no možemo ustvrditi da je sanacija te banke osigurala financijsku stabilnost Istodobno 2017. godine smo napredovali u našim aktivnostima za planiranje sanacije što se tiče banaka koje su u pod našom nadležnošću. Naš mandat je pobrinuti se da banke budu podložne sanaciji. To je višegodišnji projekt, no mi se krećemo u pravom smjeru. Krajem prošle godine smo objavili našu politiku za MRL i svim dionicima, uključujući vjerovnike i države, znači smo poslali jasne pokazatelje onoga što očekujemo od banaka tijekom sljedećih godina. Osim toga imamo dodatne politike i smjernice koje smo također objavili. Osim toga što se tiče MRL-a odredili smo ih na konsolidiranoj razini za najvažnije banke, a to prevedeno znači za više od 80% imovine u E, bankarskoj uniji i također smo naznačili informativne ciljeve za sve druge banke i bankarska industrija je sve to dobro razumjela i nema razloga čekati obvezujuće ciljeve ako znamo da tržišta reagiraju povoljno. Također mi e, operacionaliziramo fondove. Sada ću nešto reći o ovoj godini. Do kraja lipnja ove godine nacionalna tijela za sanaciju su prebacila antesanaciju sanaciju 7,5 milijardi za ovu godinu i tako imamo fond od 25 milijardi do sada i osim toga moramo također reći da smo malo iznenadili industriju jer smo povećali doprinos ove godine u odnosu na prešlu godinu, no to je dobro zato što su ulozi, depoziti porasli u odnosu na prošlu godinu 3%. Mi želimo ostvariti cilj od pokrića jednog posta depozita i zato smo morali povećati godišnje doprinose i možemo biti sigurni da će ukupni cilj fonda biti viši od početno procijenjenih 55 milijardi. Neke informacije o našem osoblju. Sada otprilike imamo 300 zaposlenika u jedinstvenom sanacijskom odboru. Dakle, ostvarili smo naš zamišljeni cilj za osoblje za ovu godinu. Što se tiče krajnjih ishoda za 2018. bit ću vrlo kratka. Moram najprije, kao što sam već obećala, prokomentirati Banko Popular. 13. lipnja smo najavili da smo primili konačnu evaluaciju izvješća koja određuje da li bi dioničari bi bili u povoljnijem položaju da su institucije bile sanirane sukladno normalnim e, procesima e, i postupcima vezanim uz nesolventnost. Mi smo se pripremali za sljedeći korak kako bismo osigurali e, da dioničari imaju pravo da se i njih saslušate. da se, također smo objavili naš nacrt naše odluke, to se naziva pripremni akt, također i inačicu evaluacija izvješća broj 3 koja nije bila povjerljiva. Također smo pokrenuli postupak registracije što se tiče prava na saslušanje početkom kolovoza. Taj postupak registracije će omogućiti bivšim dioničarima BP čije a čija imovina je bila pogođena ovim postupcima, da iskažu svoj interes u ostvarivanju prava da, ih se sasluša. Isto tako mi smo svjesni da ako ćemo nešto pokrenuti početkom kolovoza, to znači da će to biti usred ljetne stanke. Dakle, budite sigurni da ćemo e, morati ući i u rujan, tako da će svi moći ostvariti to pravo. Taj pripremni akt i nepovjerljiva inačica e, izvješća broj 3 će do tada biti završeni, a u drugoj fazi osobe čija prihvatljivost je verificirana od strane SRB-a će moći podnijeti svoje komentare vezano uz naš pripravni akt u smislu toga da li će se kompenzirati dioničari vjerovnici na temelju evaluacije izvješća broj 3. Ta druga faza će biti otvorena nakon e, što faza registracije bude završena, dakle taj proces će potrajati, no sve je to u interesu donošenja valjane konačne odluke. Željela bi se sada vratiti na naše uobičajeno poslovanje. Morate imati na umu da je planiranje sanacije višegodišnji proces. Za 2018. godinu smo radili i radit ćemo u susret dovršetku planova sanacije za sve banke koje potpadaju pod našu nadležnost i područje primjene i također ćemo definirati e, ciljeve za višegodišnje programe rada, no to će trajati sigurno do 2020. godine. Osim toga radimo na politikama, političkim mjerama. Jedan primjer toga je politika koju smo objavili u lipnju o kritičnim funkcijama. Možda za neke od vas to zvuči čudno, no to je nešto o čemu smo razgovarali, što smo dotjerivali, fino podešavali od 2016. godine. Izvukli smo mnoge pouke iz našeg prvog ciklusa za planiranje sanacije. To je bitna sastavnica za određivanje da li će posrnula banka biti e, podložna sanaciji ili će se primijeniti strategija nesolventnosti e, vrlo male banke imaju stotinu kritičnih funkcija. Postoje neke sistemske banke za koje se smatra da nemaju uopće nikakve kritične funkcije. To je tako bilo na početku, to smo uspjeli uskladiti i to je sve objavljeno. Nadamo se da ćemo time unijeti više transparentnosti e, za banke i osigurat ćemo dosljednost u identifikaciji kritičnih funkcija banaka. Na temelju onoga što sam do sada čula, to je dobro primljeno. Također smo stvarili i napredak u razvoju naših internih smjernica za naše timove. To su smjernice o tome e, kako postupati u odnosu na Bridge Bank Tool, kako e, raditi sanaciju vlastitim sredstvima i kako odjeljivati imovinu. E, sve to, sve to ćemo objaviti u priručniku za javnost na jesen. Naravno da je to i dio dijaloga sa bankarskom industrijom i za pojedine institucije, sve to izrađeno po mjeri. Mogu sad govoriti o financiranju, likvidnosti, no to je naš, e, naše tekuće poslovanje. Ono što je za mene najbitnije je da iako planovi za sanaciju se i dalje evoluiraju, nijedna e, banka ne treba čekati da im mi pošaljemo konkretne upute. Banke vrlo jako dobro znaju što trebaju napraviti. Mi smo jasno prenijeli koje su naša očekivanja i koji je naš program rada za 2018. godinu i to baš po mjeri pojedinačnih institucija i dalje ćemo to činiti e, naravno i tijekom nastavnog postupka jer banke moraju učiniti se same sebe sposobnima za sanaciju, a mi to moramo malo pogurnuti. Na taj način možemo napredovati, to vrijedi i za MRL. Dobra je vijest da smo i tu ostvarili napredak. Znam sada već da predugo govorim, ali moram nešto reći i o paketu za umanjivanje rizika koji mi je leži baš na srcu. Što se tiče tog paketa i revizije e, BRRD-a i SRMM-a, mislim da smo sada ušli u odlučujuću fazu u pregovorima između parlamenta i vijeća koji su i jedni i drugi usvojili svoje stajalište. Nadam se da ćemo sada moći djelovati brže, da ćemo ostvariti dobar sporazum i da ćemo time unijeti jasnoću i u naše planiranje sanacija i za sve dionike na tržištu, jer moramo biti svjesni da se radi o direktivi, nešto će se morati prenijeti stoga će potrajati prije no što stupi na snagu. Moram također komentirati neke od odredbi. Jedno od područja što vrlo cijenimo u nastojanjima parlamenta je jednostavnost. Uvijek možemo nešto učiniti još više elaboriranim, no jedini koji će time biti zadovoljni će biti pravnici koji će onda reći, pa zašto niste to učinili, zašto niste razmotrili ovo. Dakle, stoga je jednostavnost vrlo bitna i potrebna je iz još jednog razloga. Jedino na taj način možemo osigurati neophodnu transparentnost i predvidivost za kreditne institucije, investitore i za opću širu javnost. Drugo, mi mislimo da mi vjerujemo da iznos MRL-ova se mora prilagoditi strategiji sanacije za svaku kreditnu instituciju. To je instrument koji bi trebao učiniti banku sposobnom za sanaciju i premostiti prepreke. To znači da, da se mi zalažemo za znatan sloj podređenih MRL-ova Mjera u kojoj bi MRL-ovi trebali biti podređeni se mora odrediti kako bi se poboljšala sposobnost sanacije i kako moramo, umanjiti rizik da niti jedan vjerovnik ne bude u nepovoljnijem položaju. Moramo povećati stupanj sigurnosti za poduzimanje mjera sanacije i moramo odrediti jasne prioritete tako da investitori transparentno znaju E, čemu pridemo najviši prioritet. Nemojte me krivo razumjeti, ne tvrdim da samo podređeni instrumenti e, se mogu sanirati vlastitim sredstvima. Svaki kreditni instrument sadrži određene rizike. No u tom smislu, nažalost, tekst vijeća je bliži e, našim preferencijama i našim afinitetima jer omogućuje solidni sloj to količinu podređenih MRL-ova. E, naravno, postoji i primjena diskrecijskog prava vezano uz količinu i kvalitetu. I jedna tema koja nam je također vrlo bliska, mislim da je to isto tako i za parlament. Argument da moraju postojati, da postaje interni MRL instrument je nešto što je neupitno, no to nešto što se mora pomno pratiti, jer MRL 13 je dio strategije za sanaciju i mora biti uključen u strategiju za, za sanaciju skupina, grupacija i stoga moramo paziti da ne budemo u proturječju sa drugim mjerama i da tako ne bismo stvorili dodatne prepreke. Na posljedku mi pozdravljamo novi alat za moratorij koji se može primijeniti nakon što se određena institucija proglasi e, da propada ili da joj prijeti opasnost, no ja ne bih podržala mogućnost da se sadašnja odgoda, to jest pravo na odgodu e, koristi samo 10 radnih dana nakon e, alata moratorija, jer mislim da, je to, e, da to nije potrebno i, još, i osim toga je kontraproduktivno. Mi ćemo vrlo rado sudjelovati u trijalogu, a svaki puta kada se to od nas zatraži, ponekad i ako se to ne zatraži od nas. Druge teme koje su u tijeku, vi ste već spomenuli jednu, ja ću ipak otvoriti drugu. Imam osjećaj da, nažalost, što se tiče Edisa, tu nije ostvaren nikakav napredak tijekom protekle godine. Stoga mi mislimo da EDIS, koji je treći stup bankarske unije, mora postati stvarnošću i računamo na vas i na predsjedništvo vijeća da ne zaboravi taj dosje. Naravno, uvijek se postavlja pitanje pravog trenutka, ali to nešto mora ostati na dnevnom redu. E, nedavno Europsko vijeće još jednom razotkrilo da postoji politički konsenzus o potrebi zajedničkih zaštitnih mjera za SRF i jedinstveni sanacijski fond. Stoga e, potičem države članice e, da ostvaren napredak u smislu praktičnih i organizacijskih provedbi. Dakle, to nije program e, država, već su to zaštitne mjere za tijelo za sanaciju i vrlo bitno je da se ta dodatna potpora koju pružaju zaštitne mjere E, da ona postoji i da se može pružiti bez odgode, naravno nadam se da to neće biti potrebno. Te mjere se moraju biti fiskalno neutralne i e, moraju se primijeniti kao posljednje sredstvo i moraju osigurati da porezni obveznici budu zaštićeni pa čak i kada se koriste zajmovi u okviru zaštitnih mjera. Financiranje u sanacijama je nešto što je otvoreno pitanje. Naime, moramo imati na umu da odredba o financiranju sanacija se neće riješiti uvođenjem zaštitnih e, mjera i SRF-om. Ne bi bilo dostatno u smislu likvidnosti i propasti velikih banaka. Stoga moramo istraživati alternativne mogućnosti, posebice u suradnji sa nacionalnim središnjim bankama i Europskom središnjom bankom. I posljednje, ali ne manje važno, moram vas podsjetiti da su e, postupci nesolventnosti podliježu nacionalnom pravu i postoji niz razloga zašto se postoji BRRD i ne smijemo zaboraviti da moramo pokušati doći do europskog rješenja, ako ne za cijelu sanaciju, onda barem što se tiče same banke. I na posljedku zaključno ću reći, mislim da mnogi planovi inicijative pokušavaju osnažiti euro pa ću završiti u pozitivnom smislu i reći ću mi smo pripravni, sunce sija, gospodarski razvoj je dobar, dovršimo e, paket bankarskih mjera i sve što mi možemo učiniti u tom smislu, e, rado ćemo vam pružiti potporu. Još jednom se pričavam što sam predugo pričala. Hvala lijepa. Puno ste e, čuli, puno tema, dakle. Ehm, Osvrnili ste sam puno tema, uzeli ste nešto više vremena i puno hvala na svim informacijama koje ste nam dali. Naravno, vrlo je važno da vas mi saslušamo i e, to je vrlo važno za javnost i e, hvala vam puno na ovim informacijama. Idemo sada na druge kolege, najprije Burkhard Palci ima riječ. Hvala lijepa. Gospođo Kunih. mi ovdje predstavljamo europske institucije, a ne samo države članice, no svatko tko nosi europske naočale sa velikim interesom je pratio konzultacije između Njemačke i Francuske u lipnju u takozvanom e, njemačko-francuskom organigramu. E, tu je bilo i pitanje bankarske unije i pitanje što ćemo učiniti sa nenaplativim zajmovima. E, većim državama članicama je to, je to vrlo zanimljiva tema, posebice što se tiče podređenih MRL-ova jer e, se ne zastupaju uvijek ista stajališta. Što se tiče nenaplativih zajmova koji se spominju u organigramu, sada ću citirati, mi podržavamo e, smjernice komisije i SRB-a. Što se tiče postojećih nenaplativih zajmova, moramo imati cilj od 5% bruto NPL-ova i 2,5 NPL-ova e, za sistemski važne banke i druge banke. To je pozitivni signal za daljnje smanjivanje rizika unutar bankarske unije, unutar euro područja. Moje pitanje je koje, je vaše mišljenje o ovoj najavi? I moje druge pitanje, e, zaključno na svom izlaganju ste rekli nešto što bi ja volio da produbite. Dakle, cilj do Kraja ove godine je odrediti popis kriterija za zaštitne mjere, odnosno backstop. E, mora se pružiti mogućnost e, izravnog instrumenta za izravnu rekapitalizaciju banaka i to je nešto što je u SRM-u vezano uz stražne uvjete. Ako će se to sada pretočiti u backstop, E, mislim da se mora zadržati kondicionalitet, uvjetovanost. Moje pitanje na vas je koji uvjeti u smislu toga su za vas vrlo bitni kako bi backstop, odnosno zaštitne mjere, postali vjerodostojni i kako bi na kraju, e, kako bi backstop postao prihvaćen instrument? E, posto da, to je bilo francusko njemački prijedlog na Europskom vijeću. Francusko-njemački dokument je nešto sam vrlo pomno pročitala i rekla bih da je tamo bilo puno toga što je išlo u pravom smjeru. Što se tiče e, smanjenja MPL-a, niko ne misli da E, e, da smanjenje neplaćenih zajmova, tu se ipak dosta toga postiglo. Ali brojka od 5,4 pa onda 5 ili 5,5 pa onda 5, ali u svakom slučaju želja da se smanji nenaplativi zajmovi je nešto što je sasvim sigurno nesporno. Uvijek me malo brine da li je baš ovako kada se izabere neka brojka, je li to pravi pristup. U svakom slučaju rekla sam da uvijek malo pazim kad se radi o brojkama što se radi. Što se pak tiče zaštitnog mehanizma, sasvim je jasno da u okviru ESM-a imamo alate o e, direktnom rekapitalizaciji i uvjetovanosti toga. Pretočiti to u uvjetovanost za zaštitni mehanizam je nešto što je jako delikatno jer zaštitni mehanizam je zapravo mogućnost davanja zajma jednoj e, vlas, tijelu za sanaciju, ali ne nešto što se daje recimo nekoj državi ili takvom nekome. I ja nekako mislim da je zaštitni mehanizam da u redu tko god izdaje kredit želi znati da će se taj kredit platiti. Ali e, ne mislim da treba uvjeti drugu razinu uvjetovanosti. Ja bih zapravo pojednostavljeno rekla jer mi iz Europskog tijela za sanaciju možemo reći da se evo radi samo o jednom fondu i da je to možda problem, e, rješenje koje je u redu za problem koji se pojavi. I kada bi došlo do proširenja, trebalo bi dakle postaviti istu uvjetovanost i e, i onda bismo možda mogli ući u neku fazu e, pogađanja da li će doći do neke druge faze sanacije. To je zapravo neka vrsta kredita, ali baš kao i svaka banka želite znati da li ćete moći dobiti novac natrag. A to je to, ali više od toga ne može jer u protivnom stvarate novo tijelo za sanaciju. Prosto što vam to moram tako otvoreno reći. Hvala lijepa. Sada Pervanš Berez. Hvala, vrlo ste bili jasni kada ste objašnjavali kako se iz jedne linije kredita prelazi u drugu. Vi niste sada govorili toliko o uvjetovanosti, o tome je govorio kolega, ali radi se također i o samom upravljanju. Pitanje koje će se postaviti, koje možda nije u vašoj nadležnosti, jest to kako se sve to može uskladiti s europskim mehanizmom za stabilnost, e, čiji način upravljanja nije baš tako jednostavan kao što vi sad kod vas to iznosite. E, drago mi je da e, niste, da se malo pribojavate podataka osim onih osam što ste nam dali ali ono što brine nas u Europskom parlamentu temelji se ono što se dogodilo u Latviji između ostalog kad se radi o optužbama za korupciju bivšeg guvernera Središnje banke koji e, je, koji je otpušten od strane e, latvijskih nadležnih tijela i e, vodi se postupak osim toga u tom smislu. Dakle, to zapravo, osim to konkretnog slučaja, ukazuje na to da postoje manjkavosti u zakonu. Jer ako se nekoga tko je na čelu središnje banke optužuje za korupciju, vidi se da to zapravo dovodi u pitanje i e, cijelu Europsku središnju banku jer netko iz upravnog odbora guvernera Europske središnje banke je istovremeno dakle e, e, optužen za korupciju. Da ste obična građanka, što biste vi mislili da trebaju raditi zakonodavci? Da li promijeniti statut Središnje banke? I zatim još jedno pitanje izravno vezano za vas. Što se tiče E, instrumenta kojima raspolažemo vezanim za pranje novca i opet se pozivam na ovo što se dogodilo u Latviji i e, vezano dakle za e, direktivu o za EBRD, dakle što to tu možemo reći jer vidimo da u slučaju Latvije postoji rizik da dođe do sanacije zbog e, ovakve situacije. Hvala lijepa na ovom pitanju. Najprije nešto o e, zaštitnom mehanizmu i upravljanju. E, znam kako izgleda struktura upravljanja sm ali Evropska kao tijelo, Europski odbor za sanacije, e, dakle, je e, zapravo e, tu i treba vidjeti da li može, nadam se da toga nikada neće biti potrebno, da donese brze i odlučujuće odluke. Nas se može tražiti za kredite od onoga tko daje kredit, ali traži se da uvijek reagiramo brzo, a brzo treba značiti i preko vikenda. I kada mi donesemo odluku, ne smijemo zanemariti da onda to prenosimo komisiji, tu odluku pa e, i vijeću i tražimo e, da se na taj način pokrene postupak odobravanja. Dakle, takva se odluka ne može dodati, e, donijeti ako se pritom nisi je sigur, ako nismo sigurni da će se taj novac naći. E, sada inače čekamo rad radne skupine sa zadatkom da to riješi kojeg je osmislilo vijeće. drugo o Latviji. To nije vezano za naš rad, ali sve ovo što je vezano za strukture upravljanja i sav rad i optužbe e, koje terete guvernera Latvijske središnje banke. Naime, vrlo je teško znati tko je tu u krivu, a tko je u pravu. A sada me pitate dakle, da reagiram kao e, prosječna osoba. Dakle, ako E, guverner ne može sjediti u odboru Europske središnje banke, onda mislim da stvarno treba pokrenuti čitav jedan postupak. Međutim, nacionalne vlasti i Europska središnja banka moraju o tome razmišljati. To nije u mojoj nadležnosti. E, postoji još jedan aspekt, a to je borba protiv pranja novca. U Europi je doneseno mnogo dobrih zakonskih propisa u tom smislu. Postoji međutim još jedan argument i tu se pita tko treba biti odgovoran. Ne znam, e, trebalo bi možda biti nadležno neko europsko tijelo e, kako e, bi bilo dovoljno odmaka Prijedloga je bilo nekoliko, ali jedno od prijedloga e, bio je da to bude Europska središnja banka ili nacionalne središnje banke. Dakle, netko tko je dobro upoznat e, s e, tijekovima novca u Europi. Dakle, ovo je moje osobno mišljenje. Hvala Ramon Tremosa jer nema nikoga iz ECR-a. Hvala. Dobro večer, gospođo König. Dobrodošli u naš parlament i za vas imam tri pitanja, pa ću se prebaciti na engleski. Moje pitanje odnosi se na slučaj Banko Popular. I izvješće iz e, lipnja 2017. godine je bio jedan od razloga sanacije Banko Populara. Zašto se po drugi puta Deloitte e, izabrao e, za to izradu tog izvješća. A moje drugo pitanje vezano je za financiranje za vrijeme sanacije. Postoji problem s rokovima jer treba više vremena da bi se donijela odluka o samoj sanaciji, a isto tako i da se načine procjene. Na koji način mislite da bi se za vrijeme postupka sanacije moglo poboljšati financiranje? I za kraj možete nam dati vaše mišljenje o tome e, da Europska središnja banka, a ne e, državne središnje banke upravljaju MRL-om. Hvala vam lijepa. E, uvijek mi je tako neugodno. Vaš vi ga provodite Njemačke, ja ne bi bila u stanju odgovoriti na španjolskom. Dakle, krivi je izračun u tom izvješću, nekoliko je stranaka to uvidjelo, ali isto tako znamo da je Deloitte izabran za ispitivanje e, u e, e, otvorenom postupku, pa nema sukoba između prve i druge evaluacije. Uskoro će doći i treća evaluacija koju će također napraviti Deloitte. Zatim o financiranju za vrijeme postupka sanacije. To je nešto čime se moramo pozabaviti. Moramo imati bolje alate kako bismo prilikom sanacije omogućili da nakon same sanacije može doći do financiranja. Međutim, e, mislim da ste vi zapravo htjeli govoriti o nečem drugom i tu treba biti jako pažljiv kada govorite da ako imate više vremena stvari se mogu bolje odraditi. Ali kada govorimo o sanacijama, govorimo o bankama koje imaju kritične funkcije i kada se ne može ići u ovom ili onom pravcu i ne možete reći evo zatvorit ćete se na 4, 6 ili 8 tjedana i onda ćete donijeti odluku. Financiranje sanacije je nešto dugo. Meni je uvijek bilo drago bilo drago da postoji instrument o moratoriju i e, čini se da postoji konsensus o tome i da se barem dva dana može uzeti. I to bi bilo ispravno, recimo ako nije došlo do finalizacije neke prodaje, ali što se financiranja tiče ne mislim da je to ispravni instrument. Ja ne znam da li ulogu da treba igrati nacionalne ili e, Europska središnja banka. Ja mislim da su svi oni radili najbolje što su mogli da e, iznađu zajednički okvir i onda ću tamo stati. E, imam, prosto još jedna minuta pa ću vam uputiti još jedno pitanje. Što biste vi u slučaju Banko Popular bili napravili drugačije da se možete vratiti godinu dana unatrag? To je savršeno pitanje od jedne minute. E, mogu li sada čekati minutu e, i napraviti stanku prije nego što vam odgovorim? Pa, mislim da ništa ne bih promijenila. E, možda bismo što se objavljivanja tiče postupili nešto drugačije, možda bismo to bili načinili brže, ali ništa ne bih promijenila. Odluka da se banka proda u tom trenutku, a e, ključne smo funkcije zadržali kao i financijsku stabilnost, prema tome ne bila napravljena ništa drugo. A cijena bi i dalje bila 1 euro da za prodaju Banko Popular Sant Anderu. Je li to dobra cijena? Na neutralan način ću odgovoriti na pitanje. E, cijena se e, definira tako da treba imati kupca koji može platiti određenu cijenu. mi smo uvijek rekli da ćemo to prodati kupcu koji ima najbolju cijenu. Hvala. Sada Sven Gigl. A hvala lijepa, ovo je bilo jako zanimljivo i zgodna razmjena mišljenja. Hvala lijepa na jasnim primjedbama o stajalištu parlamenta u odnosu na stajalište vijeća u pakovnom paketu, a isto tako o stajalištu da se treba pažljivo upravljati i dijelimo vaše mišljenje da je šteta što je sada parlament u slabijem e, položaju kada se odmiravaju rizici banaka nego li vijeće. Međutim, kada se počne s trijalozima još uvijek ćete imati veliki manevarski prostor. E, zato bismo htjeli znati Hoćete eh, li čvrsto stajati na vašim pozicijama i tražiti od banaka da imaju dovoljno mrl i tilaka? Drugo, eh, u bankovnoj uniji uočili smo velike probleme pranja novca. Zato bih htio da mi kažete da li one banke čiji poslovni model ima više, nosi sa sobom više rizika pranja novca, da li je to nešto što uzimate u obzir kada pripremate rješenja za sanaciju? I za kraj, ono što se razgovaralo na nivou euro skupine i e, Europske središnje banke, a to je okvir za likvidnost koji ide dalje od rezolucije e, Engleske središnje banke o e, tome. Što vi možete o tome više reći? Što nam više možete reći o modalitetima zajedničkog jamstva za javni sektor za takav okvir o likvidnosti? Hvala, krenut ću od prvog pitanja. Mi smo od početka tvrdili da je MRL za nas važan instrument i da nam trebaju solidni minimalni zahtjevi i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu i primijetili smo da su naše prve odluke potaknule mje, e, banke na planiranje, tako da bi moj odgovor bio potvrdan da kako u zakonodavnom okviru koju imamo. Što se tiče minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kada analiziramo rizik koji predstavlja neka banka, vidimo da imamo banaka koje su u teškoj situaciji što se tiče likvidnosti ili kapitala ili bi pak mogle zapasti u poteškoće, ali isto tako ima i banaka koje imaju vrlo dobru kapitalnu poziciju, koje su vrlo profitabilne, ali istovremeno imaju poslovne modele koji možda nisu skloni, ali barem su izloženi riziku da banka propadne i to vrlo brzo bez upozorenja. Mi e, pokušavamo to uzeti u obzir, ali bih rekla da je to e, jedno od pitanja koje se odnosi na nadzor tako da se ne bi pojavio neki problem e, Naime, da budemo svjesni da se problemi ne pojavljuju samo naglo, nego e, ne samo postupno, nego se mogu pojaviti i naglo. Što se tiče okvira za likvidnost, Europska središnja banka e, razmatra mogućnosti, o tome se vode rasprave, premda oni možda malo kasne, u odnosu na situaciju. Do sada još nije održana službena rasprava o okviru za likvidnost. E, postoje pripremne radnje u tom smjeru što se nas tiče. Vrlo je jasno da ako govorimo o financiranju za sanaciju, e, vrijedi slično kao i za zaštitni mehanizam, ono što sam već rekla, a to je da e, se to mora ugraditi u odluku o sanaciji, e, što znači da se tu moraju propisati određeni uvjeti na način da kada se donese rješenje o sanaciji, financijska sredstva budu odobrena već u ponedjeljak. Ja, sam se, ja se uvijek šalim i kažem da ne možemo potrošiti cijeli vikend da pokušamo sanirati banku, ne budemo li znali kako će biti situacija sa likvidnošću u ponedjeljak. Dakle, to je rasprava koju smo tek započeli, ali mislim da je to vrlo važna problematika. Hvala, Miguel. Ja ću govoriti portugalski. Imam tri pitanja. Kao prvo, e, htio sam se vratiti na pitanje minimalnih zahtjeva za prihvatljive obveze, dakle MRL. Vodi se e, dosta žustra rasprava o tome, dakle o samoj razini MRL-a koja je potrebna, te o diskrecijskim pravima sanacijskog odbora i mehanizmima e, koji se primjenjuju kod MRL-a. Prema tome, smatram da je ovo vrlo važna tema. Moje drugo pitanje odnosi se na koncentraciju i strukturu banaka. Mislim da se suočavamo sa mogućnošću e, spajanja e, Societe Generale i Unicredito. E, izgleda da se pojavljuje sve više koncentracije u bankovnom sektoru, što znači da se pojavljuju banke koje su prevelike da bi mogle propasti, odnosno da bi ih se moglo pustiti da propadnu. Građanima nije jasno zašto se e, troše euri na na velike četiri računovodstvene tvrtke. Možda bismo mogli pronaći partnere negdje u akademskim krugovima. Imali nekih drugih rješenja za pružanje tih istih usluga? Hvala vam na postavljenim pitanjima. Što se tiče MRL-a, E, nisam u potpunosti shvatila pitanje. Ono što je za nas važno jest da imamo diskrecijsko pravo kako bismo mogli e, uskladiti MRL sa strategijom za sanaciju. Ako je to otvoreni bail-in, u tom slučaju možemo reći da je potrebno dokapitalizirati banku do te razine da se dobije odobrenje i zato e, govorimo o tim kapitalnim zahtjevima. Inače to je u skladu i sa e, drugim međunarodnim propisima. E, također postoje i druge strategije kao što je prodaja udjela. Tu mogu postojati neke druge strategije. Što se tiče koncentracije banaka, mislim da je to e, vrlo relevantno pitanje. Pretpostavljam da ne očekujete od mene da komentiram glasine, ali bih rekla da e, se ono što primjećujemo je da se smanjuje broj banaka, što bi značilo da se njihov broj koncentrira i da neke banke nestaju s tržišta. Ne mislimo da državne vlasti potiču koncentraciju tržišta, međutim to su neki tržišni mehanizmi, za sada to nije zabrinjavajuće, no htjela bih samo jasno reći da ovime ni na koji način ne želim komentirati glasine koje kruže. E, na kraju što se tiče ovih velikih računovodstvenih tvrtki, ja sam prije 30 godina radila za jednu od njih i već tada je to bila aktualna tema, a problem je u tome što se tu spominju slučajevi poput Banko Popular ili neki drugi veliki, slučajevi velikih banaka. Čim želite priteći u pomoć tim bankama, E, potrebni su vam stručnjaci iz različitih jurisdikcija, dakle ljudi koji poznaju više država. Ako se obratite e, nekome iz akademskih krugova, a riječ je o nekoj manjoj tvrtci, ponekad to naprosto nije izvedivo. Htjela bih samo reći da se u našem panelu ne nalaze samo ove četiri velike računovodstvene tvrtke. Imamo e, mreže neovisnih tvrtki u državama članicama koje također e, tjesno surađuju s nama. Međutim, to je već e, stara tema i nemam neko dobro rješenje da vam ponudim. Hvala. Marko Vali. Hvala lijepa predsjedniče. Imam tri pitanja za gospođu Kenning. Prva koja se odnosi na zaštitni mehanizam, za jedinstveni mehanizam sanacija. Tu se slažem da, kad, da je to izdvajanje, ta dotacija od 60 milijardi, da ona neće biti dovoljna da se riješi sistemska kriza. Pa za slučaj da biste nam vi e, morali dati mišljenje o tome kako bi se trebao načiniti fond, da trebalo bi dakle imati vrlo vjerodostojan zaštitni mehanizam jer e, odakle e, bi Europska unija našla sredstva da načini takav jedan vjerodostojan fond. I isto tako što se tiče e, samo smanjenja rizika. Nedostaje plan e, da se smanjuju rizici na drugoj i trećoj razini koje i tekako prijete solventnosti e, mnogih banaka, naročito središnjeg dijela Europe, naročito francuskih i njemačkih banaka. E, čuli smo o mnogim proizvodima koje Mario Draghi prije nekoliko dana pred ovim odborom nazvao toksičnim. Dakle, rješenje poput e, zaštitnog mehanizma e, kako se treba naći i zašto ga trebate ako smatrate da nemaju sistemski rizik. I isto tako kako vaš odbor predviđa MRL za pojedine banke i e, kako primjenjivati to na različite poslovne bonele banaka i iz različitih sustava. A e, naročito male i srednje banke teško mogu imati e, pristup kupovini duga ili im je to jako, jako skupo, a naročito to čine putem bankovnih depozita. Hvala vam na pitanju. Što se tiče ovog zaštitnog mehanizma, ne bih htjela da me krivo shvatite. Sama veličina zaštitnog mehanizma, bilo da je to 60 ili 70, e, dakle, bilo dvostruko više od sredstava u SRF-u, u našem fondu. E, mislim da to ima smisla što se tiče dotoka kapitala. Molim vas da imate na umu da se svijet promijenio od 2008. godine. Banke imaju mnogo više vlastitog kapitala. Mi imamo također MRL, imamo tih 8% koliko se može naplatiti od dioničara i prije nego što se banka obrati fondu, tako da već postoje neki zaštitni mehanizmi. E, mislim da bi to bilo dovoljno što se tiče dakle, kapitala, ali ukoliko vam trebaju sredstva, a mogu se koristiti i za potrebe likvidnosti u bankama ili čak se može dogoditi da vam treba više nego što vam mi možemo dati, tako da u tom slučaju za potrebe likvidnosti treba pronaći neko drugo rješenje. E, pa to uključuje čak i zajmodavca na posljednjoj instanci. Nažalost, ne mogu vam dati točne brojke. E, zatim druga tema bi se odnosila na smanjenje rizika, što se također tiče i nelikvidne imovine. Mislim da je to prvenstveno tema za nadzorna tijela. U Europskoj središnjoj banci takve aktivnosti nazivaju trim, dakle to su analize internih modela. Takve aktivnosti idu upravo u ovom smjeru. Kod planiranja sanacije to bi značilo da treba vidjeti postoje li neke prepreke u slučaju da banka ima takvu vrstu portfelja te kako tome pristupiti. To je jedna tema kojom se mi e, već duže vremena bavimo i dakle o tome treba razgovarati. Što se tiče MRL-ova, kako ih definiramo, vi ste spomenuli banke srednje veličine. E, rekla bih da za veliku većinu banaka sanacijski postupak nije krajnje rješenje zapravo nego redovni postupak nesolventnosti na nacionalnoj razini. Upravo zato je i taj segment treba unaprijediti. U tom slučaju se ne bi koristio MRL, e, nego bi se išlo na dokapitalizaciju temeljem postupka nesolventnosti. Što se tiče ostalih banaka, e, u većini slučajeva je potrebna dokapitalizacija. U tom to bi značilo 25 do 26% iz kapitalnih zahtjeva. No mi sada radimo na idejama kako postupati prema pojedinim strategijama sanacija jer ako je vaša strategija da prvo želite prodati e, dionice, za to vam treba kupac. E, tako da mi shvaćamo da banke koje se financiraju iz depozita e, da se moraju baviti drugačijim pitanjima od velikih međunarodnih banaka. Hvala. Barbara Kapel. Ono što smo čuli za 2017. godinu zvučalo jako dobro. Vi ste e, nam spomenuli odličan primjer vezano uz e, Banko Popular. Mislim da je sve to jako dobro se odvijalo. E, s pravom se odlučila da ćete pričekati financijsku stabilnost. Što se tiče E, MRL-a. Imamo nit koja nas slijedi iz 2017. u 2017. godinu, pa čak i duže. Posebice što se tiče takozvanih podređenih MRL-ova koji su e, dijelom paketa bankarskih mjera i vidjet ćemo kako ćemo primjenjivati te mehanizme MRL-ova. I nekoliko puta ste rekli da banke same moraju se pobrinuti za to da budu e, sposobne za sanaciju i time dolazim do svog pitanja. Dakle, vi polazite od pretpostavke da će doći do udvostručenja SRB-a i SRF-a u volumenu sanacija Nekih 17 milijardi se predviđa za SRF, to ćete dobiti preko banaka. Dakle, udvostručenje SRF-a putem kreditnih linija iz SRM-a ili kako god da će se zvati taj instrument. Stoga je moje pitanje to udvostručenje eh, tih dodatnih 16 ili 17. Sigurno niste E, iz rukava izvukli tu, e, brojku, e, već, ste, već su one posljedica preciznih izračuna, pa vas molim ako nam možete objasniti tu vašu procjenu. Hvala. Najprije ću... Ispričavam se, počela sam na njemačkom. Ispričavam se, počela sam govoriti njemački. Hvala vam na komentaru. E, ja ću prepustiti ocjenu našeg godišnjeg rada na našim službenicima i drago mi je da je netko pročitao naše godišnje izvješće. E, samo da se vratim na MRL, da mi radimo na subordinaciji, radimo dakle na toj tematici i to će svakako biti glavna tema koja će se protezati tijekom 2018. godine. E, ići ćemo također na to da damo definiciju pojedinih entiteta unutar e, bankovne grupacije, što je vrlo zahtjevna tema, tako da će se to odnositi na one grupe koje još nismo obuhvatili i bavit ćemo se MRL-ovima koji se odnose na specifične entitete. E, trenutno se o tome ništa ne govori, a istovremeno imamo novi paket mjera e, koje ne možemo samo tako ignorirati. E, što se tiče e, udvostručavanja sredstava za jedinstveni sanacijski fond, tu imamo dvije vrste argumenata. Ne postoje neke vrlo sofisticirani izračuni, e, dakle dani su neki izračuni koliko je bilo potrebno za najveće banke tijekom posljednje financijske krize, dakle tih 8% i sve izmjene koje su s tim povezane, no isto tako postoje i pragmatični razlozi, a to je da novac treba vratiti. Što znači da i mi moramo imati tu sigurnost da ukoliko pozajmimo sredstva od ESM-a ili kako se već bude zvao, kako ste i sami rekli, da to možemo vratiti kroz neki srednji rok. E, trenutno se ne zna hoće li to biti dvije ili pet godina, ali u svakom slučaju nećemo imati čitavu vječnost e, za to. I osim toga moramo e, dobiti sredstva iz bankarskog sektora. Tako da ako pozajmite novac, postavlja se pitanje koliko ćemo moći namaknuti sredstava da e, sami ne zapadnemo u poteškoće. Iz tog razloga se e, ni zaštitni mehanizam mora imati svoje granice. Hvala, Ann Sander. Hvala vam, Gospođo predsjedavajuća, e, gospođo predsjednice, želim vam zahvaliti e, što redovito dolazite na razmjenu mišljenja s nama. Imam dva pitanja. Moje prvo pitanje odnosi se na provedbu planova za sanaciju. Vi trenutno radite na tome kako biste E, kako bi ti planovi u bankama bili operativni. Znam da to zahtjeva mnogo analiza, strategija sanacija, odabira instrumenata i slično. Isto tako Isto tako i e, interno se stvari moraju riješiti. Zanima me na koje ste prepreke do sada naišli u tom području, dakle s kakvim se poteškoćama suočavate. Imam još jedno pitanje koje se tiče sporazuma o suradnji koje je jedinstveni sanacijski odbor usvojio uz e, određene sustave garancije depozita iz SAD i Kanade i zanima me možete li nam nešto više reći o samom sadržaju tih sporazuma. Jeste li imali namjeru surađivati i s nekim drugim državama na tom području? E, istina je da mi u Europi nemamo europski sustav za e, osiguranje depozita i tako da me zanima na koji način se surađuje sa drugim državama. E, odgovorit ću najprije na ovo pitanje o preprekama sanacije. E, mi smo već razgovarali e, o tome sa bankama. Dakle, kao prvo, najvažnije je dostupnost podataka. Mi od banaka tražimo da nam jednom godišnje dostaje podatke o svim obvezama, ali smo im također objasnili da e, u slučaju sanacije ti podaci moraju biti na raspolaganju odmah. E, dakle, banke moraju raditi na tome da njihovi podaci budu raspoloživi. E, mislim da je to tema koju sve banke dobro razumiju. Što se tiče dakle, e, infrastrukture na financijskim tržištima, Postavlja se pitanje koliko možemo biti sigurni da ih banke mogu ocijeniti i da imamo pristup dakle, tom, toj infrastrukturi tijekom sanacijskog postupka. Dakle, to su neka interna pitanja, a za veće i složenije banke pojavlja se još e, jedna, jedan aspekt, a to je da su se ranije banke opredjeljivali za neke operativne modele koje u potpunosti zanemaruju pravne entitete. Međutim, u slučaju stečaja važne su i ti e, pravni entiteti, dakle bitno je da se mogu razdvojiti te pravne osobe te da e, dio entiteta može zadržati poslovanje. No međutim to je sve sastavni dio našeg e, internog posla. Što se tiče ovih sporazuma o suradnji, htjela bih reći da imamo vrlo dobru suradnju sa FDIS-om i sa Fedom, dakle sa njihovim e, odborom, sa kolegama iz Kanade, a surađujemo i na nizu memoranda o razumijevanju i sporazuma o suradnji. To su sve neobvezujući standardizirani međunarodni sporazumi. Uredba e, od nas traži da potpisujemo takve sporazume i to nam je potrebno e, u svrhu razmjene podataka. Kada govorimo o velikim bankama, to su banke koje posluju u više država, tako da mora postati mogućnost razmjene podataka. E, dakle, kada detaljno analizirate te sporazume, vidjet ćete da uvijek postoji jedna klauzula koja se odnosi na osobne podatke e, u ti podaci nisu potrebni u svakodnevnom poslovanju, tako da je to izuzeto jer u protivnom bismo se morali držati europskih e, propisa o zaštiti podataka. Ovdje je riječ o standardima profesionalne tajne i radi se o tome kako želimo e, razmjenjivati podatke. E, što se tiče samih sporazuma, uvijek je potrebno dosta vremena da bi se oni sklopili. E, mi pokušavamo proširiti popis tih sporazuma. Nedavno smo potpisali sporazume sa nekim europskim zemljama koje nisu članice Europske unije. U tijeku su pregovori i sa nekim azijskim zemljama, to će potrati malo duže. Mi smo u nešto drugačijoj situaciji od Europske središnje banke koja je mogla iskoristiti postojeće sporazume na nacionalnoj razini, međutim e, ne postoje takvi sporazumi za sanacijska tijela. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Uvažena gospođo König, drago nam je da ste ovdje s nama i bilo nam je zadovoljstvo čitati vaše izvješće. Imam dva pitanja. Prvo je općenitije i tiče se strateških razmatranja što se tiče planiranja sanacija. Radi se o, o postupku ravnoteže. S jedne strane moramo biti spremni na suradnju i izbjegavati prepreke kada se suočavamo sa svim tim stvarima, a s druge strane moramo imati visoku razinu sigurnosti kako bismo zaštitili porezne obveznike i zajamčili financijsku stabilnost za razdoblja kada sunce neće sjati. Danas sije. Kada razmislimo o toj ravnoteži i uspoređujemo to sa transatlantikom, ja sam pod dojmom, možda griješim, ali rado bih čuo vaše mišljenje o tome, da naglasak na asertivnom elementu vašeg funkcioniranja je razvijeniji u SAD-u, te bi me stoga zanimalo da li se vi slažete s tom mojom procjenom i ako da, zašto u, toj, u, u tom pokušavanju uspostave ravnoteže stavljate naglasak, e, manji naglasak na određene elemente? To je moje prvo pitanje. A moje drugo pitanje se tiče ECN-a kada govorimo o rezoluciji o sanaciji e, CCP pokušavamo imati sustavni učinak u smislu NCOW na svrsishodni način. Stoga mene zanima kada pogledamo MCWO i to je, za nas, to je za vaš rad vrlo važno pitanje. Da li smatrate kod ncw u bankarskom smislu, da li se može nešto preuzeti iz stajališta parlamenta i za CCP? Nisam sigurna da su kolege iz SAD-a više fokusirane na asertivnost, ali imaju drugačiji sustav oni traže od banaka da pokažu i dokažu da su sposobne za sanaciju sukladno postupcima za sanaciju i i imaju argument koji je vrlo sličan redovnom instrumentu za sanaciju. Također kao naši pravnici smatraju isto. Postavlja se prvo pitanje da li se može banka sanirati sukladno postupku nesolventnosti. Moji kolege iz Amerike znaju koji su moji standardi. Ne znam da li se može sanirati JP Morgan, odnosno neka neko od većih američkih banaka sukladno postupku nesolventnosti. Mislim da to nije moguće, ali to je samo ideja. Dakle, kada pogledamo različite teme, mi se ne razlikujemo u pristupu i vi ste svjesni toga da postoji suradnja između američkih bankarskih nadležnih tijela i nas u rješavanju pitanja sanacije vlastitim sredstvima i kako pristupiti toj temi. Ja nisam podavljena da smo toliko različiti. Mi u svakom slučaju dolazimo sa različitih bankarskih tržišta. Kada pogledamo banku Engleske i američki sustav, njihov fokus je na gornjem sloju banaka koji je prilično homogeni jer je SAD pokriven sustavom osiguranja jamstava FCDS. E, načelo da nijedan vjerovnik ne smije biti u nepovoljnijem položaju, to je tema koja nam je vrlo bliska no kada se radi o planiranju sanacija, bilo bi gotovo nemoguće dokazati da se ne može napraviti nešto zato što postoje to načelo da jedan vjerovnik ne smije biti u nepovoljnom položaju jer u trenutku sanacije bilanca izgleda drugačije za razliku od trenutka kada se izrađuje plan. Stoga naš argument za planiranje i opravdavanje MRL-ova je više fokusiran na pitanje da li primjenjujući normalne logične kriterije i to ne samo kriterije lijepog vremena, da li je sposobnost za sanaciju uzimajući u obzir određenu količinu MRL-ova. Također, to je glavni fokus i u smislu toga da pitamo se ako postoje različite opcije. Moramo se pitati imamo li dovoljno kapitala za rekapitalizaciju banke jer nam treba kupac. U protivnom nemamo nikakve opcije. Dakle, to je nešto. Moram pogledati o čemu se radi. Pogledat ću dokument o CCPU, odnosno uredbi o sanaciji. To ću provjeriti. Ako ću nešto htjeti dodati, ću dodati kasnije. Zastupnik Karas, gospođa König, uvijek je vrlo ugodno razgovarati s vama, pa čak i umirujuće, saslušati vas. Vi vrlo stručno odgovarate na sva pitanja. Ja imam dva, na dva dodatna pitanja vezano uz nesolventnost i u obvezu izvješćivanja. Vi ste naglasili da je neophodno rješavati nesolventnost unutar EU-a i čini mi se da komisija taj okvir koji je, se predlaže do kraja 2018. godine e, mislim da komisija to tako želi riješiti, a ja pitam vas, imate li vi određene želje u smislu politike trebamo li uskladiti pravo nesolventnosti ili e, na razini banaka ili i na razini država. Moje drugo pitanje se tiče razmjene informacije. Upravo radite nam sporazumu o razumijevanju između ECB-a i SRB-a. Mi također predlažemo isto i u CRB-u. Želimo poboljšati razmjenu informacija između nadležnih nacionalnih tijela za sanaciju. Mene zanima u kojem statusu e, su ti pregovori u smislu sklapanja tog memoranduma o razumijevanju i da li će se on uskoro zaključiti. Odgovorit ću na engleskom. Uvijek je nezgodno kada slušate materinski jezik i onda morate odmah početi pričati. Nesolventnost, mi smo jasno rekli da nam treba harmonizacija i najbolje prakse u smislu nesolventnosti za banke. No ja sam uvijek govorila i tu sam prilično realna da ne smije to sprečavati države članice da rješavaju ono što one same moraju riješiti, bilo putem prava nesolventnosti ili u svojim nacionalnim postupcima. Kada govorimo o nesolventnosti i režimima nesolventnosti za države, mislim da je to nešto što bi bilo vrlo zanimljivo, no tu sam umjerena. Ja bih bila vrlo sretna ako bismo do 2018. godine imamo jasno razumijevanje u smislu toga što nam treba što treba napraviti u smislu nesoljetnosti financijskih institucija I, tu čak ne tražim sve institucije, tu imam svoja određena stajališta. Što se tiče razmjene informacija između ECB-a i jedinstvenog sanacijskog odbora, mi smo objavili revidirani e, sporazum razvoju između e, SRB-a i Jedinstvenog sanacijskog odbora. Vrlo pozitivno je da se ta suradnja razvila tijekom tri godine i mi smo prihvatili nešto što pokazuje da se stvari kreću u pravom smjeru. Imamo mnogo automatizirane razmjene podataka, stoga ne trebamo više zahtijevati informacije, one automatski dolaze i postoji popis tema kod kojih moramo još uvijek tražiti zahtjeve, ali ne moramo to opširno objašnjavati, još samo kažemo treba nam to i to. Da bude vrlo precizna, sve te informacije su informacije koji su u takozvanim dijelom nadzornih podataka. Dakle, to su SRM podaci, podaci koji su dio baze podataka Europske središnje banke, ali u monetarnom smislu moramo zatražiti podatke ako nam trebaju. Do sada je to dobro funkcioniralo, no to je uvijek zaseban zahtjev. Ja bih ipak zadržala argument danas se poziva na mnogo sastanaka e, SRM-a i reciprocitet je vrlo bitan. Mi smo stalni promotrač na njihovim sastancima i oni su stalni promotrač na našim sastancima. To i je sadržano u paketu. Mislim da je to dobar argument. Hvala. Doru Franculica. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospođo predsjednice. Dopustite mi prije svega da kažem kako mi je drago da se ovdje e, pokušava doći do sustava kojim bi se došlo do redovne e, sanacije banaka koja će minimalno utjecati na javne financije i da je to nešto što progresivno postaje stvarnost u sklopu bankarske unije. Htio bih naglasiti da je pred nama još mnogo posla kako bi se postigao putokaz e, za e, dovršavanje bankarske unije, odnosno ekonomske i monetarne unije. Trebalo bi e, uspostaviti što je prije moguće europski sustav osiguranja depozita. Istovremeno želim reći da je ovo povoljan trenutak da se nastavi pristisak kako bi se dovršila bankarska unija. Gospođo predsjednice, europski sustav osiguranja depozata morao bi se oslanjati na financijsku potporu i osigurati financijske potrebe za likvidnošću i pokriti sve srodne gubitke. Brzo dovršenje bankarske unije te europski sustav osiguranja depozita te e, zajednička proračunska sredstva neophodna su kako bi se došlo do efikasnog e, funkcioniranja europskog nadzornog i sanacijskog sustava. Želim također inzistirati na još jednom aspektu, a to je potreba za iznalaženjem rješenja za e, zaštitni mehanizam za spašavanje banaka. Gospođo predsjednice, banke vrlo dobro znaju što treba učiniti kako bi se omogućila sanacija. Drago mi je vidjeti da službenici koji su zaduženi za banke već rade na tome. S obzirom da banke imaju važnu ulogu u gospodarstvu, zanima me koje su mjere predviđene za predstojeće razdoblje kako bi se osigurala dobra suradnja s njima u ovom području? Odgovorit ću na vaša pitanja. Mislim da se slažemo oko toga da je treći stup bankarske unije nešto što još uvijek nedostaje. Stoga EDIS mora postati stvarnošću. Kao što sam rekla uvodno, nažalost, to baš nije ostvaren neki napredak 2017. pa ni 2018. pa nadajmo se da će to jednom zaživjeti. Što se tiče zaštitnog mehanizma, tu smo opširno razgovarali i mi smo za to da zaključimo tu raspravu. Isto tako moram reći, kada govorimo o zaštitnom mehanizmu za jedinstveni e, sanacijski fond na kraju sanacije. Ne govorimo o backstopu sada, već na kraju te faze. Nadam se da će to biti ubrzano. I kao što ste s pravom rekli, banke jesu u cijelosti svjesne, zahvaljujući našim timovima, koji koraci se moraju poduzeti. I dobro, bankarski rukovodstvo to jako, jako dobro zna. Radimo u uskoj suradnji sa nacionalnim tijelima i bankama. Imamo određene vremenske rasporede za obradu svih ovih tema kako bi se stvari pomakle. I mislim da je to jedini način. Ne možemo poslati dopis banci i reći ja znam najbolje kako se vas može sanirati i ovo je popis koji morate vi napraviti. Dakle, i post, mora postojati interakcija i mora se pratiti njihov napredak. Ispričavam se zbog ove konfuzije. Sviđa mi se e, majca kolegice Maletić, možda naš kolega iz Engleske e, baš to ne cijeni toliko, no ja bih molio da završimo sastanak u tišini. Gospođo König, dobrodošli natrag na Ekon. Imam jedno pitanje vezano uz MRL i Brexit. Znam da ne možete mnogo reći o Brexitu, ali tu postoji velika nesigurnost i neizvjesnost. Kao što znate, obveze se, koje se izdaju sukladno pravu EU-a E, možda neće biti usmjerene na MRL i možda bi sve europske banke mogle kršiti MRL nakon Brexita. Mnogi sudionici na tržištu EU, uključujući banke i u mojoj zemlji, imaju značajnu zalihu obveza i to je sukladno engleskom pravu. Pitanje koje postavljaju mnogi ljudi iz perspektive SRBA a je da li ste vi bavite tim pitanjem sveobuhvatno i možemo li očekivati određenu komunikaciju po pitanju sigurnosti i da li će banke i dalje izdavati nakon, breksita nakon Brexita MRL-ove sukladno pravu EU-a. Da li ćemo da li će priznati reciprocitet pet obveza sukladno pravu EU-a i isto tako sukladno pravu EU-a. Ako to ne ostvarimo, mislim da klauzula o stečenim pravima i prijelazno razdoblje nešto što moramo odrediti. To je vrlo važno pitanje za one banke koje imaju nagomilane obveze. Da, to je uistinu e, opravdano pitanje i kao jedinstveni sanacijski odbor to je E, najaktualne pitanje vezano uz Brexit. Do sada mi smo odpočeli sa dijalogom sa bankama jer želimo prije svega saznati kakva je zaliha tih e, izdanih vrijednostnih papira sukladno engleskom pravu. To nije baš toliko značajno da se mora spominjati i s pravom ste istaknuli Najbolje rješenje bi bilo pravno rješenje, dakle putem klauzule o stečenim pravima, no isto tako priznavanje odluka o sanaciji na ovaj ili onaj način. Ako ne, tada ako ćemo pretpostaviti da ćemo imati tvrdi Brexit, tada ako to postane stvarnost, od tog trenutka sva ova pitanja ne bi se mogla kvalificirati za MRL-ove, jer se naša odluka neće moći izvršavati, no postoji izlaz za nove E, vrijednost papire koje će se izdavati. Mi smo to počeli govoriti bankama još prošle godine. Dakle, za nove vrijednosti papire, ako ne postoji pravna sigurnost, onda postoji ugovorna klauzula. No, ono što je nezgodno jest postojeća zaliha obveza. Lako reći možemo dodati klauzulu, ali dodavanje klauzule postojećem ugovoru nije baš tako jednostavno. I naše stajalište je da mi pratimo što se događa, mi upozoravamo banke, e, neke manje banke možda nisu niti e, svjesne što se događa i interno sve to pratimo. Dakle, koje je preostalo dospjeće, koliko je to važno za pojedinačne banke, no time nećemo riješiti problem. Stoga se moramo nadati prijelaznom razdoblju i mudrom pravnom rješenju za ovaj problem. I ja gledam sada u zastupnike. Hvala. I posljednje pitanje, odnosno komentar. Jer mislim da je vrlo razumno ovo što ste rekli o uvjetovanosti u sanaciji to je nešto što se razlikuje od uvjetovanosti kod rekapitalizacije. Jer ovdje imamo dva sloja, 8% plus vaša pretpostavka sa kojom se u cijelosti slažem da vjerodostojnost zaštitnog mehanizma e, leže u činjenici da, ima, da je ispunjena ex ante uvjetovanost, no vi biste to trebali procijeniti, a ne druga tijela. Inače bismo cijelu priču jako zakomplicirali. I ovaj lat više ne bi bio učinkovit. Tako da ste vrlo zanimljivo spomenuli činjenicu da moramo biti svjesni pitanje financiranja kod sanacije, pa bih vas zamolio da to malo elaborirate. Te također još jednu temu, a to je financiranje za prevenciju izbjegavanja sanacija. I to je nešto što zaboravljamo, a to je nešto što je vrlo bitno. Imamo članak 32. o financiranju. Kako možemo izbjeći da se te mogućnosti iscrpe, dakle ta mogućnost da se izbjegne veći problem financiranja u tijekom sanacije. Hvala lijepa. E, to što e, ohrabrujete vezano za zaštitni mehanizam, što svugdje ponavljati i nadam se da će se to prihvatiti. E, financiranje sanacija je tema o kojoj se tek počelo raspravljati i mislim da je dobro da Europska središnja banka počela razmišljati o tijelu, instrumentu za E, financiranje sanacije. Ali treba lučiti prije razdoblje sanacije i za vrijeme sanacije. Moramo naime pažljivo e, tome pristupiti. Što se financiranja tiče prije sanacije, ako stalno financirate, možda će sanacija postati ili složenijom ili skupljom. Prema tome treba razmotriti e, kada treba pokrenuti e, sve to i vidjeti je li nešto još e, moguće da opstane i onda odlučiti za jedno takvo privatno rješenje. Ali treba paziti i ne treba misliti da je ogromno financiranje za banku u fazi propadanja, da je to nužno dobro rješenje jer koji puta to može spriječiti sanaciju. Da, e, problem je je li e, financiranje vezano dakle za e, jedan privremeni problem ili je to ipak više sustavni problem. Ali slažem se s vama u fazi pred sanacije, e, to je specifično i to, treba gledati zasebno. I e, dakle, to je poznato i dobro je da se o tome razmišlja i na tomu radi. Hvala lijepa, ovo je bilo zanimljivo saslušanje. Želim vam ugodne ljetne praznike. Napravit ćemo stanku od dvije minute i nakon nje ćemo preći na glasanje.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 Oh, that's very important picture. Kolege, ovo je jako važno, fotografirati se. So, um, Kolege, onda prelažemo sada na glasovanje. Idemo prvo obaviti testiranje. Otvaram glasovanje. barem još uvijek imam dva zastupnika koji su koji nisu glasovali, ali su umetnuli glasačku karticu. Nešto nije u redu. Moramo vidjeti broj. Mogu li svi glasovati? Molim vas da isprobate. Onda ćemo sada zaključiti testiranje. Sve je u redu. Dakle, započnemo sa prvim glasovanjem. Uspješno zaključenje našeg trijaloga ovezano uz pravila za tržišno natjecanje ECN+. Izvjestitelj Andreas Schwab bi želio nešto reći. Izvoli. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Prije svega hvala i vama i drugim kolegama e, koji su e, omogućili da imamo jako konstruktivni dialog u parlamentu, a tu je bilo i vijeće. Mislim da smo puno toga postili, puno više neovisnosti i vi za tijelo i u tom smislu smo ojačali europsku politiku konkurentnosti. E, želim privući vašu pozornost na prijelazne odredbe, odnosno prijelazne mjere i pita se kako bi pomogle te mjere, naročito u okviru digitalnog gospodarstva, da komisija bude brža. I e, dogovorili smo se i to će sada biti dio našeg sporazuma i mislim da će to sve skupa e, biti vrlo zadovoljavajuće i nadam se da iako se radilo o trijalogu, mi svi zajedno možemo glasati za. Hvala lijepa i čestitam vam na svemu ovome. Točno je da je rezultat vrlo pozitivan. Imamo tekst mm, izjave komisije. Pa smo tako upotpunili sliku i neću sada to e, čitati, ali mislim da je rezultat vrlo pozitivan. Sada možemo dakle glasati o dogovorenom tekstu u okviru interinstitucionalnih pregovora i to poimenično otvaram glasanje. Zatvoreno glasanje. 44 glasa za, 4 protiv. E, Znači se nestale su sve brojke, ali ušlo je u zapisnik e, i vidjet ćemo koliko je bilo suzdržanih. 44 glasa za, 4 protiv i 4 suzdržana glasa. Čestitke izvjestitelju. Prelazimo sada na izvješće Toma van o zajedničkom sustavu PDV-a vezano za e, posebnu za e, određena poduzeća. Tko je za, e, protiv? Vi ste za. Oprostite, provjerit ćemo sada. closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, nisam vidio kako su pučani glasnali. E, dakle, provjerit ćemo sada i e, to je amandman 35. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 36. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 37. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Dobro, otvaram glasanje o 37. amandmanu. Zatvaram glasanje. Odbija se. Šesti amandman za protiv suzdržani usvaja se. 39. za protiv suzdržani usvaja se. 40. za protiv suzdržani odbija se. 41. za protiv suzdržani usvaja se. 42. za protiv suzdržani provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 44. amandman. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 44. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 46. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. za, protiv, su, provjerit ćemo. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni A. Za? protiv. Kompromisni amandman A. Dakle, samo dva kluba to podržavaju. Provjeravamo sada kompromisni amandman A. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandmani 51. i 8. oprostite, e, da to je sve pokriveno ovdje ako ne stoji u mojoj listi. 52. Provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Deseti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. za, protiv, Provjerit ćemo 55. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. i 58. i 13. usvaja se. 60. i 13. zaprotiv suzdržani, usvajaju se. 15. za protiv suzdržani usvaja se 16. za protiv suzdržani usvaja se 17. za protiv suzdržani usvaja se 18. za protiv suzdržani usvaja se 19. za protiv suzdržani odbija se 20. za protiv provjeravamo otvaram glasanje Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21. tko je za, protiv suzdržani odbija se. 22. za, protiv suzdržani usvaja se. 23. za, protiv suzdržani odbija se. 24. za, protiv suzdržani. Zeleni su protiv. Provjera, dakle, 24. amandman. Zatvoram glasanje odbija se dva glasa. 25. za protiv suzdržani usvaja se, 26. za protiv suzdržani usvaja se, 3. za protiv suzdržani usvaja se, Prelazimo na 30. amandman, dakle za protiv otvaram glasanje provjera. Zatvoram glasanje. E, isti broj glasova za i protiv, dakle odbija se 31. za, protiv, suzdržani usvaja se. A sada glasamo poimenično o prijedlogu komisije u cijelosti. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. 44 glasa za, 4 protiv, 4 suzdržana glasa. Čestitam izvjestitelju na usvajanju teksta. Prelazimo sljada na prijedlog inicijative o izvješće Brana Hejza odnosima Europske unije i trećih zemalja o, o uredbi o financijskim uslugama i nadzoru. Kompromisni broj 3 za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni B za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni C, a za protiv suzdržani usvaja se amandman 60 za, protiv suzdržani odbija se 61. za protiv suzdržani odbija se 62. za protiv suzdržani odbija se 63. za protiv suzdržani odbija se izvorni tekst pod poglavlje B za protiv usvaja se, kompromisni D za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni E za protiv suzdržani odbija se, kompromisni F za protiv suzdržani usvaja se, Amandman 78. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni G za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni H za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 89. za protiv suzdržani usvaja se. 91. za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni I za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni J za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni K za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 119. za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni L za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni M za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni N za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni O za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni P za protiv suzdržani osvaja se. Kompromisni Q za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 162 za protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni R za protiv suzdržani Usvaja se. Amandman 172. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni S za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni T za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni U za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 194. za, protiv, provjerit ćemo, otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni V za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman dvijestoti. To je usmeni amandman. Dakle, amandman 200. za protiv suzdržani odbija se. 206. za protiv suzdržani odbija se. 207. za protiv Provjerit ćemo 207. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se zbog jednog glasa. 208. Za protiv. Ne vidim što pučani radi. Dakle, usvaja se. E, kompromisni duplove za protiv suzdržani usvaja se. 212. Za 212. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo, otvaram glasanje. A, vi ste znači za, a ja sam vidio e, negativni predznak. Zatvaram glasanje, odbija se. Kompromisni eksa, za protiv suzdržani usvaja se 220 za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni y za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 230. za protiv suzdržani usvaja se. 231. za protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se izvorni tekst, stavak 24. Tko je za? Nitko ne želi izvorni tekst, dobro. Protiv, suzdržani, usvaja se. E, uvodne odredbe 128 e, za, protiv, provjerit ćemo. Provjerit ćemo uvodnih odredbi. Aha, ja sam pogriješio. Mislio sam da ste protiv. Dobro. Dakle, zatvaram glasanje i usvaja se. Da, to nije, tu nema ničeg kontroverznog. Amandman prvi za, protiv suzdržani odbija se. Amandman drugi za, protiv suzdržani usvaja se. Treći amandman za, protiv. Provjerit ćemo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni Z za protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni A, za protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 10 za protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni B, za protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni AC za protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 16 za protiv, suzdržani odbija se. Amandman 18 za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni ADE za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 23 za protiv provjerimo otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 26. Tko je za? protiv, suzdržani odbija se. Amandman 27. Tko je za? Protiv, suzdržani odbija se. 28. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 26 prema 24 odbija se kompromisni E za e, protiv e, suzdržani usvaja se. Amandman 33 za protiv suzdržani odbija se. 34 za protiv. Provjerit ćemo. Otvoram glasanje. 34. amandman. Zatvoram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst, uvodna odredba G, za protiv suzdržani usvaja se, amandman 38. E, za protiv suzdržani usvaja se, a sada glasamo o izmijenjenom tekstu e, pojedinačno. Otvaram glasanje. Poimenično otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. 46 glasova za, Četiri protiv i dva suzdržana. Čestitam izvjestitelju. Zaključili smo ovim glasanje pa ćemo načiniti stanku do 17.15 eh, kada će se održati razmjena mišljenja eh, s ministrom eh, Lekeom koji je predsjednik Ekofina i ministar financija Austrije. 35-minutna stanka. za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 Dear colleagues, I would like to warmly welcome Austrian finance minister. Dragi kolege, dopustite mi da pozdravim austrijskog ministra koji je također i predsjednik Ekofina tijekom ovog semestra. Hvala vam što ste pristali doći na naš sastanak da nam predstavite prioritete austrijskog predsjedništva u području koje je u nadležnosti našega odbora. Kao što znate, to je dosta široko područje koje obuhvaća neke aspekte o kojima smo raspravljali i na Euroskupini, na sastanku Ekofina i posljednjeg sastanka Europskog vijeća. Drago mi je da imamo priliku za ovu razminu mišljenja s vama. E, Čućemo koji su vaši prioriteti, a vjerujem da ćete isto tako nešto reći o trijalogu, e, o trijalozima. Dakle, jedan je počeo ovaj, prošli tjedan i jedan ovaj tjedan. Dakle, to je posljednji Posljednja faza postupka suodlučivanja riječ je o bankovnom paketu. E, vaše predsjedništvo ima vrlo zahtjevnu ulogu kao i obično na kraju parlamentarnog saziva akumulira se dosta zakonodavnog rada. U ovom slučaju e, se radi i o kvantiteti, ali i da kako važna i kvaliteta. Mi cijenimo vrlo pozitivan i otvoren način na koji je nastupilo vaše predsjedništvo u rješavanju ovog pitanja kroz dijalog s parlamentom. Ja osobno to cijenim i sljedećeg razloga kada smo vidjeli zaključke Europskog vijeća nije nam baš bilo drago da se spominje opći pristup e, kao nešto što je važnije od stajališta parlamenta, kao da je to e, smjer kojim treba ići. Rekao sam na otvaranju trijaloga da imamo dva zakonodavna tijela, jedno izravno zastupa europske građane, a drugo predstavlja države članice, to su ravnopravni partneri, tako da cijenim činjenicu da je vaše predsjedništvo započelo ove teške pregovore na jedan konstruktivan i otvoren način. Dakle, govorim sada o samom ozračju, teško je govoriti o sadržaju budući da smo tek krenuli u pregovore, no svakako cijenimo taj pozitivan nastup. Razgovarat ćemo o paketu bankovnih mjera, zatim o uniji tržišta kapitala i tu imamo čitav niz važnih zakonodavnih akata. Želim vam sve najbolje u vašem radu. E, vaša zadaća će biti da vodite rad vijeća e, u ovom području, a parlament će nastojati djelovati otvoreno i imati pozitivan stav prema kompromisnim rješenjima. Europi su potrebne odluke, mi moramo zaključiti čitav niz dosjea. Potreban nam je kvalitetni okvir za bankarsku uniju, jedinstveni pravilnik za uniju tržišta kapitala kako bismo mogli privući više financijskih sredstava da potaknemo gospodarski rast. Naša zadaća je ambiciozna, ali ja sam optimističan da ćemo to zajedničkim naporima moći i e, riješiti. Hvala, izvolite, imate riječ. Uvaženi predsjedatelju, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, Veliko mi je zadovoljstvo i čast biti danas ovdje s vama u odboru Europskog parlamenta za e, gospodarsku monetarnu politiku i to po prvi puta kao austrijski ministar financija i želim vam iznijeti neke informacije i odgovoriti na vaša pitanja. Ovo je treći puta da Austrija ima priliku predsjedati Vijećem Europske unije i mi smo uvjereni da nam može uspjeti i da nam bude uspjelo zajedno s vama mnogobrojne zakonodavne inicijative zaključiti tijekom šestomjesečnog predsjedanja. Uvodno bih se želio zahvaliti bugarskom predsjedništvu koje je u prvom polugodištu 2018. godine obradilo mnoge teme i dosjeje i doprinjelo njihovom pozitivnom razvoju i neke od tih dosjeja je uspjelo i zaključiti. Naša namjera je tijekom sljedećih šest mjeseci obraditi četiri teme i na njih staviti težište. Prije svega, ono što je već predsjedatelj spomenuo, mi ćemo se potruditi u području dovršetka bankarske unije. Želimo da se tu ostvare značajni napredci i u tom kontekstu također unija tržišta kapitala je nešto što ćemo pogurnuti. Drugi, druga vrlo važna točka je dalje produbljivanje gospodarske monetarne unije, ekonomske monetarne unije, što se događa na prijedlog komisije. I treće područje je učinkovitije i pravednije oporezivanje na razini EU-a. To je nešto što želimo ostvariti. I u tom kontekstu četvrta točka koja je vrlo važan aspekt kada se radi o proračunu za 2019. godinu, proračunu Europske unije. I u ovom polugodištu želimo e, to polugodište uspješno zaključiti. Prije što uđem u konkretne teme, dopustite mi da iznesem pregled aktualne gospodarske situacije u Europi kao Austrija u okviru ovog predsjedništva. Naša situacija je pozitivna, zadovoljavajuća na razini cijele EU. E, prilično solidan gospodarski polet postoji i koji se ocrtava i za 2017. godinu u smislu rasta e, BDP-a pojedinačnih zemalja i cijelog e, europodručja i mi ćemo se pobrinuti da zahvaljujući našim mjerama na razini EU-a dođe do stabilizacije i da sve to bude, da razvoda bude održiv. Zajednički smo i tijekom proteklih godina ostvarili da teške godine financijske krize, gospodarske krize smo uspjeli prevladati. Na taj način smo ostvarili pozitivni razvoj na području tržišta radne snage i u području e, državne zaduženosti i deficita. Sada imamo bolju situaciju i iz tog aspekta pozitivni razvoj događaja. Dakle, u svim državama članicama EU-a postoje jasne reformske mjere koje bi trebale doprinijeti stabilizaciji i e, pozitivnim kretanjima. Što se tiče reformi, moram reći da mi uviđamo da je potrebno jedan opširniji dio izazova još uvijek riješiti. Imamo situaciju u kojoj u području e, javnih i privatnih dugova je neovisno poduzeti oštrije mjere. Prethodno pozitivna, spomenuta pozitivna kretanja vezana uz nezaposlenost. Još uvijek u nekim državama članicama EU-a, posebice što se tiče nezaposlenosti mladih, još uvijek je ta nezaposlenost na, visokoj, na previsokoj razini. A što se tiče banaka, veliki problem nam predstavljaju nenaplativi zajmovi. I tu postoji veliki prostor za poboljšanje. Istodobno nam moramo biti svjesni da onaj, ovaj rast koji sam malo prije spomenuo u pozitivnom smjeru i u pozitivnom smislu ne može neograničeno biti e, nositelj ove dinamike, već i mi moramo neovisno o tim monetarnim političkim impulsima poduzimati mjere koje će dovesti do održivog daljnjeg upravljanja Europskom unijom. Mi znamo da na međunarodnoj razini postoje velike napetosti, velike tenzije, jasni su, poznati su nam svi problemi koji su se odrazili u okviru e, natoknice e, trgovinski rat na globalnoj razini e, i imamo također protekcionizam koji je u porastu i sve to nam pruža priliku i izazov da s jedne strane premostimo velike i brze tehničke inovacije i s druge strane imamo e, velike demografske izazove. Upravo sada bismo trebali iskoristiti te povoljne okvirne okvire pozitivnog kretanja kako bismo proveli reforme i iskoristili ovaj povoljni vremenski trenutak Rado ću, sada citirati e, nešto što je formulirano na sastanku sa Svjetskom bankom prošle godine. Kada je vrijeme lijepo, vedro i sunčano, to je pravi trenutak da se popravlja krov. Mislim da je tako nešto neophodno napraviti i na razini EU-a. Što se tiče e, bankarske unije, to je jedna od najprioritetnijih e, tema i naših žarišnih težišta i fokusa, mi ćemo se potruditi da i u programu umanjivanja rizika također se e, nadopune neke mjere koje se tiču podjele rizika. Zato već postoji organigram iz 2016. godine gdje se e, spominje taj postupovni pristup korak po korak i ovdje smo također na temelju zaključaka Vijeća Europske unije e, izradili e, osnovu za političke pregovore u smislu e, europskog sustava za osiguranje depozita. Tijekom našeg predsjedanja to je nešto čemu ćemo se posebno posvetiti, no težište ćemo staviti i na druge mjere vezane uz umanjenje rizika. Pozdravljam činjenicu da su već održani trijalogi sa Europskim parlamentom o takozvanom paketu bankarskih mjera – koji također se tiče mjera za umanjivanje rizika i koji je jedna od glavnih tema u našoj raspravi. Nadam se da će nam i ovdje uspjeti djelovati konstruktivno i zajednički prije kraja ove godine usvojiti taj paket mjera. Također, jedan dodatni prioritet u ovom području u svakom slučaju je osnova kod nenaplativih zajmova. Dakle, postojeće e, količine nenaplativih zajmova se trebaju smanjiti i treba se spriječiti stvaranje novih i u tu svrhu već su predloženi e, određeni zakonodavni prijedlozi na kojima ćemo raditi. Potrudit ćemo se da dodatno odredimo prioritete za uvođenje zajedničkog zaštitnog mehanizma za jedinstveni sanacijski fond. Nadam se da ćemo to zajednički moći napraviti i u tu svrhu smo na sastanku na vrhu Europskog vijeća u lipnju došli do zaključka da taj zaštitni mehanizam također se treba pripremiti putem Europskog mehanizma za stabilnost. Dakle, ESM e bi tu trebao e, činiti čvrstu podlogu. Sa predsjedništvom Euroskupine ćemo bi se e, sastati i nadamo se uspješno iskoordinirati sve te mjere tijekom našeg predsjedanja. Zaključno, što se tiče teme bankarske unije, moramo se pozabaviti troškovima prekograničnih transakcija unutar EU-a i unutar europodručja. I u tom smislu bismo se željeli usuglasiti unutar tog dosjea sa Europskim parlamentom i željeli bismo zaključiti taj dosje. Što se tiče Unije tržišta kapitala i to je jedan vrlo važan aspekt kada govorimo o sveukupnom produbljivanju europske suradnje na području tržišta kapitala i osiguranja financijskih instrumenata i tu se radi o velikoj raznovrsnosti izvora financijskih e, izvora financiranja i poboljšanja u smislu pristupa financijama za mala i srednja poduzeća u okviru različitih modela. Naša pretpostavka je da će biti moguće što se tiče uredbe o tržišnoj infrastrukturi Europske unije, odnosno Emir Refitu i tu za manje dionike riješiti problematične situacije u smislu kliringa, odnosno poravnanja kod izvedenica za središnje, druge ugovorne strane. Nadamo se da ćemo moći poboljšati njihovu situaciju. Također ćemo se e, pozabaviti i pitanjem PEPA. Tijekom našeg predsjedanja mi mislimo da ovdje imamo mogućnost e, s jedne strane omogućiti zdravo tržišno natjecanje između mirovinskih fondova u cijeloj Europskoj uniji, stvarajući paneuropski proizvod osobnih mirovina i s druge strane omogućiti e, uštede dugoročnim ulaganjima. Toga, toga ćemo se pobrinuti da s vama razgovaramo i o toj temi jer želimo kvalitetno primijeniti i tu mjeru. Također neophodna inicijativa kod prekograničnog poslovanja i distribucije i kod investicijskih fondova. To je nešto što za sada nije u cijelosti iskorišteno. Želimo također staviti u fokus naših napora. Politička i proračunska koordinacija sveukupno gledajući je nešto što se odražava u predmetnim dosjejima i mi uviđamo da moramo mnogo naglaska staviti i na područje stabilnosti i konvergencije u pojedinačnim državama članicama. Moramo to imati neprestano na umu i u tom području želimo osigurati poštivanje pakta za stabilnost i rast i u tom smislu preporuke u okviru europskog semestra bi trebale se bolje primjenjivati u pogledu preporuka za pojedinačne zemlje. Također, našim predsjedanjem ćemo uvesti nas u europski semestar 2019 imat ćemo izvješće o rastu i morat ćemo izraditi odgovarajuće preporuke za europodručje i njih usvojiti. Također ćemo se pozabaviti preporukama za pojedine države članice u smislu provedbe različitih reformi i u tom smislu Imamo prijedlog koji je danas već u okviru trijaloga bio tema na dnevnom redu. Radi se o tome da povećanje proračuna za program za tehničku potporu reformama je nešto što moramo podržati. Postoji provizorni sporazum, ako sam dobro shvatio, na temelju današnje rasprave na trijalogu i mi ćemo se potruditi da pravodobno zaključimo i e, privedemo kraju i tu temu. Također što se tiče prijedloga komisije o programu za e, potporu strukturnim reformama i to je nešto što želimo oživjeti e, jer podržavamo administrativne i strukturne reforme i tu želimo polučiti rezultat. Što se tiče oporezivanja, gdje, moramo inzistirati na više učinkovitosti i pravilnosti na razini EU-a. Potrudit ćemo se da posebice u području e, oporezivanja postoji transparentnost i da osnova unutar proračuna država članica EU-a bude osigurana i zaštićena, te moramo provoditi mjere koje će spriječiti štetno tržišno natjecanje u području oporezivanja između država članica, ali s druge strane će spriječiti e, porezne prijevare i e, porezne utaje i izbjegavanje plaćanja poreza. Tu je vrlo važan aspekt u kontekstu globalizacije da kod razvoja novih tehnologija i u tom kontekstu uzmemo u obzir globalizaciju i osuvremenimo porezne propise. Središnji prioritet u tom kontekstu naše što će pridati temi oporezivanja digitalnog gospodarstva. U tom kontekstu smo izradili, imamo prijedlog komisije koji smo dobili u ožujku u kojem s jedne strane digitalna poduzeća na međunarodnoj razini se moraju sagledati u vezi sa prijedlozima OECD-a koji također razvija svoje smjernice i postoje prijedlozi za oporezivanje prihoda koji se generiraju, a koje moramo, taj sustav moramo reformirati. Prošli tjedan smo imali sastanak na vrhu u Beču i to je prvi korak za otvaranje ove rasprave o prijedlogu za oporezivanje digitalnog gospodarstva. I tu ćemo uložiti mnogo energije. Ne postoji konačno stajalište vijeća na tu temu početkom rujna neformalni ECOFIN ćemo iskoristiti upravo za ostvarivanje rezultata. Na tom području već sam spomenuo osuvremenjivanje poreza na dodanu vrijednost, posebice za male i srednja poduzeća, kako bi mjere za prevenciju poreznih prijevara postale učinkovite. Dodatak tome je i razvoj zajedničke porezne osnovice poreza na dobit. To je jedan vrlo bitan aspekt koji je prioritet našeg predsjedanja i mi ćemo i tu pokušati definirati što je moguće šire zajedničku poreznu osnovicu kako bi ona bila primjerena za poreznu pravednost na razini EU-a. Na posljedku to je isto tako je podjednako bitno postojeći popis zemalja koje u poreznim pitanjima ne surađuju, e, dakle potrebno je njih kvalificirati, uvijek iznova preispitivati i voditi taj popis, ažurirati ga. Mi mislimo da postojeća osnova je dobra podloga za sprečavanje poreznih utaja, poreznih prijevara, mi već sada vidimo pozitivni učinak tog popisa, obzirom da mnoge zemlje u cijelom svijetu su se priključile našem modelu i mi djelujemo tu vrlo proaktivno i radit ćemo i dalje na temelju tog instrumenta i na globalnoj razini kako bismo i tu bili uspješni. Što se tiče proračuna EU-a za 2019. godinu, s jedne strane imamo E, najprije e, zadaću davanja različita za proračun za 2018. godinu i u tom smislu moramo imati prikladna sredstva za potporu tema kojima smo mi pridali prioritet i također što se tiče pregovora o proračunu za 2019. godinu na temelju smjernica koje smo u veljaču 2017. godine e, usvojili e, u veljači e, na sastanku Ekofina. Sutra već imamo prvi trijalog na kojem ćemo imati šansu starište vijeća što se tiče prijedloga proračuna za 2019. godinu uvrstiti u dnevni red i mi očekujemo da će nam uspjeti dobiti stajalište Europskog parlamenta i da će to biti zajednička osnova za dalje rasprave u rujnu. Zaključno, mi se veselimo ovoj prilici da tijekom našeg trećeg predsjedanja ćemo moći obrađivati vrlo, mnoge važne teme, također i okvirne uvjete. Želimo izvršiti određeni pritisak, posebice na pregovore u tijeku o Brexitu, a s druge strane također želimo raditi na podizanju svijesti da početkom sljedeće godine će se održavaju izbori za Europski parlament i u tom smislu mi smo svjesni odgovornosti i želimo što je moguće više tema tijekom našeg predsjedanja zaključiti. I u tom smislu se veselim. Dobre suradnje tijekom sljedećih šest mjeseci, e, plodonosno suradnje i konstruktivno suradnje. Hvala lijepa. Thank Hvala i vama na vrlo sveobuhvatnom izlaganju. A sada ćemo dati riječ našim zastupnicima. Otmar Karas prvi ima riječ. Uvaženi ministre, drage kolegice i kolege, prije svega želim vam srdačnu dobrodošlicu na sastanak odbora EKO. Zahvaljujemo na vašem izlaganju mi imamo jednu posebnu situaciju. Cijelo popodne Andreas Rehtlih je kod nas i prati rad odbora Ekon. Mi podržavamo vaše prioritete. Posebice pozdravljam činjenicu da se želi dovršiti bankarska unija ne radi se pritom samo o Edisu, već i o podjeli rizika i smanjivanju rizika. Vi ste to spomenuli. To, na tome moramo insistirati. Drugo područje je pitanje gospodarske, to jest ekonomske monetarne unije. Unatoč mnogim naporima euro je i dalje jedina valuta na svijetu koja nema zajednički proračun i zajedničku gospodarsku politiku tu manjkavost moramo što je moguće prije prevladati, otkloniti, Da se pitam da li je austrijsko predsjedništvo će tu nešto poduzeti. Sve, sva međuvladina privremena rješenja koje smo pronašli kao reakciju na financijsku krizu, e, morali smo prenijeti neke mehanizme u e, pravo EU-a, na primjer fiskalni paket ili jedinstveni e, sanacijski mehanizam, e, odnosno mehanizam za sanacije. Ja se pitam da li austrijsko pretežno slaže s time da bi proračun za euro trebao biti unutar ukupnog proračuna EU-a ili bi trebao zasebno e, se tretirati nešto poput poreza za digitalno gospodarstvo i proračun se možda bi trebao koristiti za zemlje koje nisu u europodručju. Što se tiče cjelokupnog poreznog paketa, moj kolega Nidermar će se očitovati jer mi, mi imamo jedan vlastiti odbor koji se bavi poreznim pitanjima, ne samo u smislu sprečavanja poreznih utaja, već i vas pozivamo da u tom odboru s nama razgovarate o poreznim pitanjima. Prije nekoliko dana je se ispostavilo da je nacionalno vijeće što se tiče preporuka za pojedine zemlje e, samo jedan manji dio tih preporuka se provodi. U slučaju Austrije samo dvije. E, da li ćete se vi pobrinuti da se preporuke koje se izdaju pojedinim zemljama u krivu europskog semestra primjenjuju bolje i učinkovitije, a ne samo u ovako maloj mjeri? Hvala lijepa. Hvala na prvim pitanjima. Što se tiče bankarske unije, nadopunit ću tu temu sljedeći. Na temelju rasprave na ECOFIN-u. i na temelju mandata vijeća mi želimo poštivati ovaj ovu postupovnu primjenu što se tiče stupova 2 i 3. Već sam spomenuo organigram. 4T. To je nešto što je neophodno jer unutar vijeća postoje različiti pristupi u kojoj mjeri se na zajednički način trebaju umanjiti rizici i dijeliti rizici. Mi smo zajedno sa komisijom sada izradili jedan alternativni postupovni pristup koji nam daje šansu i da na političkoj razini i u okviru trećeg stupa djelujemo i tu ćemo doprinijeti u okviru našeg austrijskog predsjedanja i pokušati ostvariti konsenzus. I u tom smislu nadam se da ćemo ostvariti napredak u području e, smanjivanja rizika i nadam se da ćemo zajedno s vama e, moći produbiti doprinos na parlamentarno razine. Što se tiče ekonomske monetarne unije, prijedlog komisije koji je iznesen u prosincu prošle godine sadrži mnoštvo tema. U tom području imamo određivanje prioriteta, prvenstveno dovršetak bankarske unije, u drugom koraku svjesni smo toga da u području e, SRM-a moramo uvesti zajednički zaštitni mehanizam za jedinstveni sanacijski fond. To želimo konkretizirati. Vidim da tu postoji mogućnost konkretizacije tijekom našeg predsjedanja. Širenje daljnjih instrumenata u smislu Europskog e, monetarnog fonda je nešto što je realno jer mi u tom području vidimo mogućnost iz e, SRM-a nadograđivati se u tom smislu. Naravno da postoji potreba daljnjeg prevladavanja okvira vijeća, ako govorimo o fiskalnim kapacitetima, u različitim oblicima. Imamo pristup potpore reformama. Postoje različita stajališta unutar vijeća i mi smo to primili na znanje. Dakle, u smislu toga koliko daleko trebamo podržavati određene reforme. Imamo prijedlog Njemačke i Francuske da će biti neophodno i sadržajno sve to pozicionirati u području strukturnih reformi, u području provedbe europskog semestra. Tu sam najavio uvodno. Pokušat ćemo sve e, sadržano definirati i pronaći mjere kako bismo osigurali provedbu. Ovu brojku koju ste vi spomenuli za Austriju danas ne mogu potvrditi, ali to ću vam vrlo rado naknadno javiti. Hvala lijepo. Imat ćemo osiguran e, prijevod do 18.30, tako da moramo biti vrlo strogi što se tiče dodijeljenog vremena, pa lijepo molim sve govornike da se drže ove dvije minute, imat ćemo tri minute za odgovore, pokušat ćemo grupirati pitanja nakon što e, se nakon što svi govornici u ime klubova uzmu riječ. Pervanche Perez, izvolite, hvala. Vi ste spomenuli kreiranje jednog, jedne sigurnosne mreže za sanacijski fond. Upravo smo razgovarali sa e, predsjednicom sb vezano uz upravljanje tim fondom. i ona je sama rekla da sustav mora biti takav da se odluke mogu donositi brzo. Međutim, vijeće nije spremno e, dakle pristati na to da SB postane jedan mehanizam zajednički mehanizam i nije sasvim jasno kako bi izgledalo to novo upravljanje. Dakle, zanima me kako vi gledate na to upravljanje zaštitnim mehanizmom u slučaju da dođe do sanacije banaka, imajući u vidu da će biti potrebno brzo donijeti odluku, a tu treba voditi računa i o mobilizaciji nacionalnih parlamenta. Vi ste spomenuli Europski fond. Mi bismo radije e, imali Europski stabilizacijski fond i u ostalom ova, e, ovaj dogovor Francuske i Njemačke ne preuzima naziv Europskog monetarnog fonda, pa bih radije da to ostavimo po strani. Oni koji se bave monetarnom politikom u Europskoj uniji su prvenstveno Europska središnja banka. Vi ste e, spomenuli e, pitanja, porezna pitanja, to ste naveli u vidu jednog kataloga, međutim zanima me osim toga e, u kojoj mjeri ćete primijeniti preporuku parlamenta u svezi sa izvješćivanjem po zemljama? E, koji su datumi zakazani za održavanje sastanaka radne skupine i općenito koji su vremenski rokovi za to? Nažalost, Bugarsko predsjedništvo nije uspjelo u tome da se da se, situacija pokrene, odnosno da se prekine s blokadom. Hvala lijepo na svim ovim pitanjima. Što se tiče ESM-a i pristupa upravljanju u daljem razvoju u smislu monetarnog fonda, mi moramo prihvatiti da i u samoj raspravi vijeća neke zemlje su jasno naznačile da zbog pravno e, pravnih odredbi u nekim zemljama postoji jednostrana blokada u smislu brzog kretanja, u smislu predloženih reformi. No mi ćemo i dalje raditi na tome da napravimo rješenje za upravljanje za područje zajedničkog zaštitnog mehanizma i posebice u području Europskog monetarnog fonda. To je nešto što moramo činiti postupno, no postoji funkcionalnost takvih rješenja zajedničkog zaštitnog mehanizma. Ja ostajem kod pojma Europski monetarni fond jer taj prijedlog odgovara prijedlogu komisije i u tom smislu mi kao predsjedništvo ćemo se potruditi i učiniti sve što je u našoj moći da i dalje raspravljamo o tim temama. Što se tiče preporuka za pojedine zemlje i u tom području imamo jedan dosje koji u tom smislu nam pruža šansu za daljnji razvoj i otvaranje rasprave. I u tom području ćemo nastaviti rad na bilateralnim razgovorima kako bi i uvjerili preostale države članice. Polazimo od pretpostavke da austrijsko predsjedništvo će dobiti mogućnost političku situaciju na vijeću pomaknuti, no nažalost to vam danas ne mogu obećati što ćemo sve moći ostvariti tijekom našeg predsjedanja. Hvala vam, Karolin. Hvala vam, e, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem također gospodinu ministru na dolasku. Imam nekoliko kratkih pitanja. Kao prvo, e, kako vaše predsjedništvo gleda na pitanja koja se odnose na oporavak i sanaciju? dakle Emir jedan i drugi. Parlament je trenutno spreman krenuti u pregovore i situacija je razmjerno hitna. Zanima me da li vi gledate također na to kao na nešto što bi trebalo hitno riješiti i mislite li da možemo postići dogovor za vrijeme vašeg predsjedništva? Još jedno pitanje. E, vidim da vas također zanima područje digitalizacije pa bih htjela skrenuti vašu pozornost na naš dosje. ALDE eh, smatra da bi u, trebalo uključiti i sigurnost na internetu u taj dosje. Eh, je li to tema koja će biti i za vas prioritetna? Nadam se da ćete pozitivno odgovoriti. Hvala. Najbolje ću krenuti od drugog pitanja, određivanja prioriteta, ako mi dopustite. U području oporezivanja digitalnog gospodarstva imamo vrlo širok spektar. Već sam spomenuo dva velika tematska područja kako bismo pošteno oporezivali digitalno gospodarstvo i pravedno na razini EU-a i na taj način ostvarili napredak i na globalnoj razini prijedlog u vezi prijelaznog oporezivanja pružatelja usluga u digitalnom području. Mislimo da je, je zapravo samo jedno privremeno rješenje i mi ćemo pokušati i digitalne poslovne jedinice shvatiti kao poslovne jedinice koje ostvaruju dobit, koje su profitabilne. U tom kontekstu postoje aktivnosti koje idu u smjeru u kojem vi opravdano to želite i tu imamo određene teme koje su vezane uz e, pitanje takozvanih kriptovaluta. U mnogim područjima EU imamo negativna iskustva s tim u vezi i stoga bismo željeli osigurati da s jedne strane imamo regulatorni okvir koji može pratiti pozitivni razvoj tih novih poslovnih modela Tematika sigurnosti u cijelom području, uključujući e, kaznena djela na internetu i to nešto što se mora uzeti u obzir i, i o tome moramo razgovarati unutar naših okvira. Na sastanku radne skupine prošli tjedan sam također se uvjerio da, i da su njima te teme važne. Što se tiče spomenute, spomenutih mjera vezano uz sanaciju, mi ćemo se potruditi da učinimo sve što je u našoj moći, da ostvarimo napredak u području Unije tržišta kapitala. Tu spada i vaš dosje, Emir Refit. Nadamo se da ćemo ga moći pozitivno zaključiti. Imamo dobru osnovu za to u području spomenute situacije sa rizicima. Tu želimo reći da ćemo krenuti od mjera za umanjivanje rizika i namiramo do prosinca sve to zaključiti. Nadamo se da ćemo tu moći doprinijeti na način na koji se to očekuje od nas. Hvala, riječ ima Molis od Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Primijetila sam da niste uključili održive financije kao jedan od vaših prioriteta, premda je komisija najavila da će e, staviti naglasak upravo na taj dosje, te se nada da će za vrijeme ovog parlamentarnog saziva ostvariti neke pomake s tim u vezi. Zeleni su vrlo zadovoljni sa pomacima koji su nedavno ostvareni na tom području. Ja sam bila izvjestiteljica i e, mogu reći da postoji snažna potpora u svim klubovima. Da li se namjeravate e, obvezati i za taj dio e, programa i hoćete li ponovno imati stres testove za banke? Možemo li računati na vašu pomoć da politički, da se postigne politički dogovor u vijeću vezano s taksonomiju i što se tiče prijedloga Komisije za reguliranje e, e, održivih financija i održivosti rizika, možemo li tu računati na vašu pomoć? Äh, allgemein geantwortet govoreći, mi ovdje imamo aktivnu zajedničku osnovicu e, koju smo razvili u suradnji sa Ministarstvom za održivi razvoj u Austriji. To će djelomice biti vaša odgovornost. Mi ćemo sve te mjere pozitivno popratiti a u smislu rasprave o aktivnostima i područja održivog financiranja tu vidimo priliku također dalje razvijati važne korake na području tržišta kapitala, na vijeću i na ekofinu. Mislim da se to dogodilo u svibnju. Smo vidjeli odgovarajuću prezentaciju o tim kretanjima i mi vidimo da postoji velika prilika i u, u tom kontekstu pozitivno doprinijeti tijekom našeg predsjedanja. Hvala, Dimitris Papadimulis, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dobrodošli, gospodine ministre, na naš odbor. Primjećujem da ste vrlo konkretno govorili o ciljevima austrijskog predsjedništva e, koje su vaše vašoj nadležnosti. A to kažem zato što je predstavnik austrijskog predsjedništva na odboru regija, dakle predstavnica je govorila o sasvim drugačijem tonu. E, Biću konkretan. Vi imate ambiciozni cilj da ostvarite pomake kako bi se dovršila bankarska unija, dakle u trećem stupu. Da bismo mogli e, ubrzati rad na tom pitanju, trebali bismo razgovarati o smanjenju rizika i raspodjeli rizika. To su dva aspekta koja moramo odraditi zajedno. Zatim, gospođa Santini je već rekla da trebamo podržati ESM, da ga trebamo ojačati i da bi se on trebao pretvoriti u Europski monetarni fond. Međutim, Europski parlament je naglasio kako bi Europski stabilizacijski mehanizam. treba polagati račune Europskom parlamentu, ne samo nacionalnim parlamentima. Ako želimo da se postigne dogovor oko proračuna, morate pojasniti koji su vaši ciljevi. Hoćete li ustrajati na stajalištu Austrije kao države članice, dakle da je prijedlog Europske komisije velikodušan i da su potrebni rezovi. Budući da je prijedlog parlamenta diametralno suprotan, mi smatramo da prijedlog komisije, kako sada stoji, nije dovoljno velikodušan. Zatim, što je sa e, pitanjem izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje? To znači da se zapravo potkradaju javni resursi, kako možemo imati poštenu konkurenciju među tvrtkama, a i pravednu raspodjelu dohotka? Hvala lijepa na pitanjima. Vidim da postoji velika količina energija i za daljnju raspravu. Vi ste spomenuli još jednom temu bankarske unije, to je trećeg stupa. Da, i mi ćemo ovdje kao predsjedništvo vijeća se pobrinuti da se ta rasprava i dalje vodi, no rekao sam da je u interesu vijeća neophodno e, slijedom organa, orga, organigrama iz 2016. godine slijediti pravu dinamiku kako bismo umanjili rizike i podijelili rizike. Ovdje nam treba široka osnova. Mi smo pratili pozitivne sadržajne pomake u području mjera za smanjivanje rizika i u području nenaplativih zajmova imamo dobru osnovu za zajedničku raspravu i u razmjeni gledišta sa parlamentom. Sve je to vrlo pozitivno. I ova spomenuta rješenja se mogu generirati do kraja godine. U drugoj polovici godine možemo započeti raspravu o trećem stupu u političkom obliku i to će se i dalje razvijati. Najbitniji aspekt je e, e, smanjivati rizike. Tematika koju ste spomenuli za SRM i dodjele, alokacije od strane vlada. Tu postoji mogućnost da države članice u istom formatu dalje nastavljaju s tim mjerama, no mi ćemo pokušati, kada razgovaramo na vijeću, utrti put e, novom načinu upravljanja. To je moje očekivanje, očekivanje predsjedništva, no to iziskuje jednu dužu raspravu. Hvala, Barbara Kapel. Uvaženi ministre, jako mi je drago da ste nas posjetili danas na našem odboru. E, vi ste nam precizno definirali prioritete austrijskog predsjedništva, a to su teme koje su nas i u prošlosti jako, jako zanimale i u budućnosti će nas možda još više, dakle, bankarska unija, to je prioritetna tema i pritom prvenstveno organigram iz 2016. godine u smislu smanjivanja rizika. E, mi radimo na nekim takvim temama u okviru e, paketa bankarskih mjera, to je u trijalogu i također isto kao i MRL-ovi, oni pripadaju u bankarski paket, e, pri također mehanizmi za primjenu, provedbene mjere. Mene zanima koji bi tu vaš pristup bio E, također, e, nenaplativi zajmovi, odnosno smanjivanje rizika. Možete li preciznije obojasniti strategiju? I treće, smanjivanje rizika kod zaštitnog mehanizma. Kod nas je bila gospođa Kunih ovdje iz SRB-a, jedinstvenog sanacijskog odbora i za nju je to bila vrlo važna tema. Vi ste već spomenuli da e, postoje kriteriji za zajednički zaštitni mehanizam i da bi zapravo trebao omogućiti izravnu rekapitalizaciju iz SRM-a i nekih 60 milijardi eura. Zanima nas koja bi bila pozicija vijeća. E, zajednička osnovica poreza na dobit preporuke za pojedine zemlje sve nešto o čemu već godinama govorimo. Imamo e, stopu provedbe 9 ili 11 posto, različiti postoci se spominju, to je vrlo važna tema. Trebaju nam konkretni prijedlozi. Kako možemo povećati stopu provedbe? Morali bismo podržati program za strukturne reforme e, se u onim zemljama u kojima je ta stopa provedbe tih preporuka vrlo niska. Mislim da u okviru trijaloga možemo polučiti pomake. Nemamo... mi, ali već ste postavili tri pitanja. To je i više nego dovoljno. Što se tiče bankarske unije, Dakle, mi smo već rekli da smo na dobrom putu u obliku trijaloga razriješiti najbitnije točke u vašim pitanjima. Što se tiče paketa, za, paketa mjera za smanjivanje rizika, tu smo ostvarili dobre rezultate e, i na vijeću smo dogovorili široku zajedničku liniju koja se razvila i postoji potreba tijekom sljedećeg mjeseci odrediti težišta kako bismo ušli u pojedinačne pokazatelje, pojedinačna područja i kako bismo imali pravu osnovu za donošenje e, solidnih odluka. Što se tiče nenaplativih zajmova, iz našeg gledišta i tu postoji dobra zajednička osnovica zajedničkog razumijevanja, no istodobno potrebna su dodatna pojašnjenja u kojem obliku pojedinačne ciljne vrijednosti, to jest u kojem obliku ćemo moći pozitivna kretanja iz prošlih godina e, opremiti konkretnim vrijednostima. Što se tiče pitanja zaštitnog mehanizma, još uvijek je prerano odrediti evaluaciju na razini vijeća. Pregovaramo i razgovaramo još uvijek na tu temu i naša zadaća će biti na, kao predsjedništva vijeća odrediti definiciju e, tih visina, odnosno iznosa. Thank you. We have only Hvala vam lijepo. Imamo na raspolaganju još samo 15 minuta, pa moramo grupirati pitanja. Ludvig Niedermayer, izvolite. Hvala vam lijepo i zahvaljujem također e, ministru na dolasku. Uistinu cijenim e, vašu predanost radu na pitanjima oporezivanja. E, ja ću imati neka pitanja s tim u vezi. Prije svega me zanima koji je vaš stav prema odboru za oporezivanje. Bili smo e, iznenađeni nespremnošću bugarskog predsjedništva da dođe ovamo na razmjenu mišljenja. Nadam se da će austrijsko predsjedništvo imati komunikativan i dobar kontakt s parlamentom i da će vaš pristup biti drugačiji, pa zato želim samo da mi to potvrdite. Zatim spomenuli ste neke značajne dosije u području oporezivanja, moguća reforma PDV-a i CCCTB. E, drago mi je da radite na tome da se stvari pomaknu, ali do sada još nismo vidjeli nikakve opipljive rezultate, pa me zanima na koji način namjeravate e, probiti tu blokadu i razmatrate li ojačanu suradnju kao jedan od mogućih modaliteta e, da se ide prema naprijed. Paul Tang, hvala moje pitanje se također odnosi na područje oporezivanja. Nastojat ću biti koncizan. Imate jedinstvenu priliku da za vrijeme trajanja vašeg predsjedništva e, dovedete do toga da se donesu neke odluke. Mislim da odlučno, odlučan stav predsjedništva može e, dovesti do nekih promjena. Imam jedno konkretno pitanje vezano uz e, porezno digitalne usluge. Dakle, dugoročno i kratkoročno. E, kada smo govorili o CCCTB, već smo rekli da bismo rado dobili definiciju dakle, u digitalnom svijetu. Dakle, možda bi bilo bolje kada bi se vijeće dogovorilo ne samo za kratkoročno, nego i za dugoročno rješenje. Ako se, dakle, postigne dogovor o tome kako bi to strukturno rješenje trebalo izgledati. Hvala. Hvala, vi ste bili dosta koncisni, tako da mislim da možete uzeti vrijeme da odgovorite na ova pitanja. Hvala lijepa na pitanjima. Izravno ću odgovoriti na pitanje odbora, za porezna pitanja. Moje stajalište je da bismo trebali o tim temama razgovarati i na ekonu, no rado ću i sa zastupnikom Karesom konkretnije i specifičnije govoriti o temama na tom odboru i pokušat ćemo doći do rješenja. Vi ste spomenuli još jednom blokadu u području e, porezne osnovice za porez na dobit. Mi znamo da već dugo vremena se vodila rasprava na tu temu, no i dalje mislimo da postoji mogućnost putem intenzivnije rasprave tijekom sljedećih mjeseci ostvariti određene pomake i mi smo svjesno učinili tu temu jednim od prioriteta našeg predsjedanja upravo e, ta zajednička porezna osnovica poreza na dobit. Spomenuti window opportunities, dakle prozor prilika i ta prigoda koja sada postoji za nas za ishođenje pragmatičnih rješenja i mi vidimo da postoji ta pozitivna motivacija kod mnogih tema e, spomenuta definicija digitalne prisutnosti. To je nešto što postoji na razini EU-a e, se intenzivno bavimo tom temom i postoji e, također dobra poveznica sa OECD-om na konferenciji e, na visokoj razini. Prošli tjedan u Beču bili su predstavnici OECD-a. Dakle, mi ovdje pokušavamo na međunarodnoj osnovi razviti sve te definicije tako da ih možemo globalno i primjenjivati. A u području poreza na usluge i to je jedan element kod kojeg se nadam da ćemo u drugom polugodištu doći do šireg konsenzusa. Nadamo se da ćemo istodobno biti dovoljno oprezni kako bismo ovo prijelazno oporezivanje na temelju poreza E, na promet, e, nećemo govoriti o drugim vrstama poreza. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospodine ministru, na početku e, izlaganja spomenuli ste protekcionizam i s time povezane rizike. Zanima me koji je plan austrijskog predsjedništva, kako namjeravate na to odgovoriti, kako namjeravate postići da Europska unija bude složna u svezi s time i e, kakav će biti stav prema našim trgovinskim partnerima. Zatim zanima me vezano uz daljnji razvoj ekonomske i monetarne unije i fiskalnog kapaciteta za europodručje. Možete li, molim vas, malo više pojasniti od onoga što ste rekli u odgovoru na pitanje e, kolege Karasa. Dakle, kako gledate na taj fiskalni kapacitet koji će biti izvori financiranja, opseg, za što će se novac koristiti i kako će se to financirati? I posebno me zanima koja će biti uloga zemalja koje još nisu u eurozoni, ali su, ali su obvezne pridružiti se eurozoni nakon što ispune kriterije. Hvala Alfredsan. Hvala gospodine ministre. Ono što stoji u programu austrijskog predsjedništva nije potpuno istovjetno onome što ste nam danas objasnili. Dakle, predsjedništvo će se baviti mjerama smanjenja rizika, budući da je to predovjet za e, pregovore o drugim mjerama za raspodjelu rizika. Zatim Mario Draghi, predsjednik SBA, nedavno je izjavio da raspodjela rizika može doći na dnevni red, budući da su već postignuti ciljevi iz smanjenja rizika. E, ne mislite li da tu postoje neka proturića ovim izjavama? E, dakle, što se tiče smanjenja rizika, ne mislite li da to smanjuje solidarnost među zemljama eurozone? Objasnit ću o čemu se radi. Ovdje postoji još jedan problem koji se odnosi na trgovinski suficit koji stvaraju neka gospodarstva Europske unije. E, ne postoje pravila za makroekonomsko upravljanje, iako se to tražilo. Što će Austrijsko predsjedništvo poduzeti u svezi s ovim pitanjem, s obzirom da će se vjerojatno dogoditi puni napad Trumpove administracije na gospodarstvo eurozone iz tog istog razloga, zbog trgovinskog suficita. U tom trenutku će biti potrebna solidarnost članica eurozone kojima se kaže da je smanjenje rizika prioritet i preduvjet za sve ostalo. Najnovija ocjena gospodarske situacije pokazuje da je gospodarska ekspanzija e, se nastavlja u Europskoj uniji i eurozoni. To je dobra vijest, međutim ona nosi sa sobom i neke negativne posljedice. Podaci Eurostata pokazuju da su cijene nekretnina da su se povećale 2018. godine u usporedbi sa trećim tromjesečjem prethodne godine. S obzirom na poboljšanje ekonomske situacije, nema smisla više koristiti argumente mjera štenje, štednje kako e, srednje klase ne bi dobile e, bolji životni standard i veću kupovnu moć. Slažete li se da su potrebne dodatne ekspanzivne mjere kako bi se povećala kupovna moć stanovništva i kako bi ljudi imali dojam da e, oni koji upravljaju Europom su na njihovoj strani? Hvala. E, sada imamo spontano javljanje za riječ. Uvaženi ministre, još jedno pitanje vezano uz obvezu izvješćivanja velikih poduzeća u smislu njihovog plaćanja poreza. Vi ste rekli da ćete to rješavati u bilateralnim razgovorima i pregovorima, no vaše predsjedništvo ima e, imali detaljni program vaše predsjedništvo, bilo bi uobičajeno da E, pozovete radnu skupinu vijeća da raspravlja o toj temi. E, parlament je snažno podržao taj prijedlog. Možete li nam danas najaviti da ćete tu temu uvesti u radnu skupinu vijeća kako biste E, izbjegli da se Austrija sa svojim stajalištem umješa u tu raspravu, e, a trebala bi ostati neutralna obzirom da je predsjedavateljica. Najprije ću odgovoriti na tri pitanja. Prije svega protekcionizam u području zajedničke bojišnice. To ću povezati sa sljedećim pitanjem u vezi zajedničke tematike o trgovinskim suficitima i mogućim napadima od strane SAD-a. Već sam spomenuo, ovo pred nama je iznimno izazovna faza na globalnoj razini. Imamo ovu situaciju protekcionizma i e, trgovinskog rata koja je eskalirala, koja se zaoštrila E, moram reći sada ovako unaprijed da ECOFIN nije pronašao rješenje za te trgovinske probleme, no sa velikom zabrinutošću pratimo posljedice i utjecaj tih kretanja e, na Europu i nadam se da ta odlučnost koja već sada postoji tijekom pregovora da ćemo ju moći zadržati i da ćemo slijediti zajedničku liniju na razini EU-a i da ćemo je stabilizirati. Što se tiče sveobuhvatnog pitanja o proračunskim fiskalnim kapacitetima i osnovicama e, mi, mi mislimo da treba pri, E, produbiti prijedlog ekonomske monetarne unije. E, mi ćemo i dalje razvijati jedinstveni sanacijski mehanizam. Vidimo veliku bazu za kapacitete u toj temi i u tijekom rasprave želimo naglasiti da prvi koraci su već učinjeni i da se moraju nastaviti kako bismo dalje razgovarali o daljnjoj elaboraciji. Još jednom ću spomenuti prijedlog Njemačke i Francuske koji ide u smjeru stabilizacije, no i tu se trebaju na razini vijeća voditi dodatne rasprave kako bismo razumjeli koje su dublje posljedice ovih tema vezanih uz kapacitete. Što se tiče bankarske unije, još jednom ću reći, to je tema koja se tiče solidarnosti i vidim da postoji pozitivna rasprava, posebice u smislu toga da je u smislu solidarnosti neophodno drugi stup kod smanjivanja rizika oblikovati transparentno i jasno. Već sam spomenuo da imamo pozitivni razvoj na razini EU-a, na pojedinačnim područjima, što se tiče poboljšanja pojedinačnih pokazatelja. Osim toga, postoji potreba pojašnjenja tih pokazatelja i e, moramo razjasniti pitanje porezne osnovice. U tom smislu želim ukazati na to da predsjedništvo našeg vijeća e, nije da će se, neovisno o kojoj se temi radi, da će se nametnuti stajalište Austrije. Mi se doživljavamo posrednikom i želimo poticati tu raspravu na razini EU-a i na zajednički način ih voditi. Zaključno što se tiče pristupa preporuka za pojedine zemlje, ne radi se o tome da ćemo inzistirati na našem stajalištu, već ćemo vidjeti e, ono što je predviđeno u samom dosjeu da i razradimo postupno zajedničku liniju i moramo biti svjesni da kod ovih e, preporuka country by country i pitanja objavljivanja osim europske razine, da je to nešto što je vrlo bitno za OECD i u okviru toga moramo surađivati sa globalnim partnerima i tu ćemo pratiti sa velikim zanimanjem što se događa kako bismo imali mogućnost omogućiti razmjenu podataka e, koja uključuje i country by country. Moje pitanje je bilo hoćete li nas pozvati, hoćete li pozvati na radnu skupinu vijeća ili ne? E, Posljednji sastanak radne skupine je održan u lipnju i na temelju rezultata tih rasprava ćemo odrediti daljnje korake. Hvala vam na ovoj razmjeni mišljenja. Mislim da je to bilo vrlo korisno i jasno nam pokazuje da je pred nama mnogo posla i mislim da smo svi svjesni toga da moramo hitno postići pomake u čitavom nizu područja. E, mi cijenimo konstruktivan pristup i odlučnost da se ostvare ti pomaci. Moram reći da mi je draža usmena od pismene verzije programa, jer e, to je bio slučaj i sa e, putokazom iz 2016. godine smanjenje rizika i raspodjela rizika moraju ići ruku pod ruku, tako da bismo mi željeli da se to zadrži kao pristup. Mi cijenimo vašu predanost da uključite države članice u rad na EDIS, odnosno da ih potaknete na rad. E, isto tako smo razgovarali sa Elke Konig o tome da e, je zaštitni mehanizam nešto što mora biti vjerodostojno i ne smije ovisiti o uvjetima jer u protivnom taj program nije zaštitni mehanizam. E, uvjeti su 8% i činjenica da sanacijska tijela moraju definirati uvjete za samu sanaciju. Dakle, to su uvjeti